Dear kolege, e, počinjem, e, otvaram sastanak i kao prvo pozdravljam e, naše partnere iz nacionalnih parlamenta. Veliko mi je zadovoljstvo što ste opet ovdje s nama. Također pozdravljam naše posebne goste. S nama su tu dva veleposlanika, jedan koji predstavlja zemlju koja prekida sa predsjedavanjem, to je gospodin Raimunda Karoblis i tu je i veleposlanik zemlje koja će preuzeti predsjedavanje, to je gospodin Teodoro Otiropoulos, s nama je i povjerenik Han, koji je kao što znate zadužen za regionalnu politiku. Pozdravljam eh, one među vama koji su ovdje došli prvi puta zato što se mi već po peti puta sastajemo kao odbor za regije Europskog parlamenta sa svojim kolegama iz nacionalnih parlamenta. Dakle, pozdravljam vas koje već e, znam, e, koji ste već bili s nama i ove koji su s nama prvi puta. Znate da Europski parlament i vi, predstavnici nacionalnih parlamenta koji ste naši partneri, već neko vrijeme pokušavamo iznaći najbolju platformu koja će omogućiti da se poveća demokratski legitimitet procesa donošenja odluka u Europskoj uniji i naši sastanci su dio tog procesa, posebno nakon Lisabonskog e, ugovora kojim smo dobili dodatne ovlaste. Danas smo se okupili ovdje kako bismo pogledali e, koji su izazovi provedbi nove e, kohezijske politike koja će se primjenjivati u periodu do 2020. jer e, ona nam pruža prilike za uspjeh, ali i moguće probleme. I mi kao parlamentarci moramo pogledati što mi možemo učiniti, mi kao zastupnici u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima kako bismo se kako bismo zajamčili da ta nova kohezijska politika e, ispuni ciljeve. Prošlog tjedna na plenarnoj sjednici u e, Strasburu smo e, dovršili naš e, zajednički rad, znači Europska komisija koja je predložila novi, novu regulativu za tu kohezijsku politiku i dva su zakonodavca, znači vijeće, odnosno zemlje članice i Europski parlament. I po prvi puta u povijesti kohezijske politike Europski parlament je e, bio imao ulogu punog suzakonodavca. Više od godinu dana trajale su, e, stajali su pregovori, trajali su pregovori i onda još imamo pred sobom e, provedbene akte i tu su i tu će ponovno biti potreban zajednički rad sve tri institucije. Rezultat tog zajedničkog rada je po mom mišljenju jedan dobra, jedna dobra okvirna kohezijska politika koja e, će odgovoriti na probleme s kojima se suočava Europska unija glavni je rast, e, neovisno o tome iz koje zemlje dolazite, to je najvažnije, trebamo rast, e, rast koji je zasnovan na znanju, na inovacijama, na učinkovitom korištenju resursa, na konkurentnim radnim e, mjestima koji će nam omogućiti bolju kvalitetu života nama i onima koji dolaze iza nas. Novi val investicija koje kohezijska politika izravno i neizravno kroz e, privlačenje e, privatnog kapitala može donijeti je iza ugla, ali e, potrebna je velika žurba. Nova kohezijska politika cilja na resurse i ulaganja koja će odvesti Europu ka ciljevima definiranima u strategiji Europa 2020. Znači teritorijalna, socijalna i, kohez, i teritorijalna i socijalna i gospodarska kohezija kroz provedbu tih ciljeva. Naravno, imamo snažnu konkurenciju zbog globaliziranog svijeta i nadamo se međutim da će ova Europa izaći iz krize. Ti ciljevi se trebaju e, pretvoriti u ulagačke programe koji će biti prilagođeni teritorijalnim specifičnostima e, regija, gradova i tako dalje i naravno e, regionalnu suradnju uz veliku dodatnu vrijednost. Europski parlament e, je tijekom cijelog tog e, perioda pregovaranja nastojala da nastojali smo da radimo zajedno da povećamo pravnu sigurnost u svim elementima politike kako ne bi došlo do različitog tumačenja uloge E, komisije, su zakonodavaca, regija, e, revizora i onih koji će koristiti sredstva. Racionalizirali smo e, uvjetovanost i smanjili uvjete. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da dobijemo od vas vaš angažman kao nacionalnih parlamenta da kad god su kad god će ti preduvjeti uvjetovanosti e, ovisiti o vašoj suradnji da ćete se time, da ćete to riješiti najbrže moguće kako ne bi došlo do kašnjenja kod ulaganja u regionalne i lokalne projekte. Ta ex ante uvjetovanost je prilika da se e, definira u momentu kada se pregovara između vlada i Europske komisije, dakle da se vidi koje su prepreke koji su uvjeti koji se trebaju ispuniti kako bi se povećala ulaganja u koheziju, a ne da se to čini tek kad dođe do problema. Znači, vi morate se pobrinuti da ex ante uvjetovanost pomaže, a ne da predstavlja prepreku ulaganjima. To će biti povezano sa e, procesom gospodarskog upravljanja Europskom unijom, posebno sa europskim semestrom i sa e, preporukama za pojedine zemlje. Nacionalni parlamenti su uključeni u taj proces, e, tako da ponovno apeliram na vas uspostavite veze sa vašim kolegama u odborima koji se bave europskim semestrom preporuke za pojedine zemlje često će tražiti javna ulaganja uključujući i ona iz europskih strukturnih fondova i to će utjecati na operativne programe. Ta veza je e, uključena u one uvodne odredbe uredbe o općim uvjetima i tu se naglašava e, ključna uloga kohezijske politike u planovima ulaganja Europske unije. Danas e, poslijepodne podne ćemo imati dva e, dijela naše sjednice. Imat ćemo govornike koji će nam dati jedan uvod u diskusiju i nakon toga ćemo e, imati diskusiju koju će sudjelovati zastupnici u nacionalnim parlamentima i u Europskom parlamentu. Nadamo se da ćemo imati 50 minuta za raspravu i rasprava će biti u skladu sa tradicionalnom formulom. Najvjerojatnije ćemo imati dva govornika iz nacionalnih parlamenta i jednog iz Europskog parlamenta. Neki su se već javili za riječ, dakle oni koji nisu e, možete e, poslužiteljima se obratiti i oni će dostaviti vaše zahtjeve vidjet ćemo kako stvari će ići, ali evo, e, sada ćemo prvo e, čuti uvodnu riječ gospodina Rajmunda sa Karoblisa, veleposlanika e, Litve. Hvala. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, drago mi je da mogu sudjelovati u ovoj raspravi Također bih se htio ispričati zbog toga što čim održim govor ću morati otići zbog toga što i e, mi smo, mi smo i dalje e, predsjedavajući na Koreperu. E, danas se na Koreperu raspravlja o unutarnjim poslovima i pravosuđu, ali kohezijska politika je definitivno jedna od najvažnijih stvari i u samom je srcu naše strategije za razvoj, rast i radna mjesta koja je dio našeg nastojanja da riješimo probleme nastale zbog gospodarske i financijske krize. Zato je veoma važno da je prošlog tjedna Europski parlament e, usvojio onaj, odnosno odobrio onaj politički dogovor e, paket e, novih mjera kohezijske politike. To znači da će nova uredba stupiti na snagu krajem ove godine. E, to što su ti pregovori završili na vrijeme e, je ispunjenje jednog od naših glavnih ciljeva za vrijeme pred našeg predsjedanja Europskom unijom. Naravno, to ne bi bilo moguće da nismo imali e, dosta fleksibilnosti koje su pokazala oba su zakonodavca i e, pozdravljam napore koje je uložio Europski parlament, e, posebno odbor za regionalni e, razvoj i izvjestitelji koji su se zaista trudili da se postigne kompromis. Posebno želim zahvaliti gospođi predsjedavajući Danuti Hübner na njezinom konstruktivnom pristupu, čak i kada e, je izgledalo da naše dvije institucije zauzimaju tako diametralno suprotne stavove. Izvjestitelji gospodin Van Nistelrooy e, je također odigrao važnu e, ulogu i povjerenik e, Johannes San je isto bio veoma važan u tom cijelom procesu i postigli smo odličan rezultat. Imamo kohezijsku politiku koja se zasniva na kvalitetnim rezultatima, a ja ću se sada koncentrirati na nekoliko novih elemenata znači zajednički strateški okvir i rezultat, okvir koji se zasniva na rezultatima. Novi imamo također i programski period koji je vezan direktno sa ciljevima eh, Europske unije i strategije za pametan, inkluzivan i održiv rast. Zemlje članice će se morati koncentrirati na one intervencije koje će dovesti do najveć, najveće dodane vrijednosti i koje će najviše doprinijeti strategiji 2020 kao što su istraživanje inovacije, mala i srednja poduzeća, e, energetska učinkovitost, zapošljavanje i socijalna inkluzija. Sektorska i teritorijalna provedba ovih tematskih ciljeva se planira olakšati kroz novi koncept zajedničkog strateškog okvira koji predviđa to koji govori o tome kako će se usmjeravati sredstva iz europskih strukturalnih i investicijskih fondova i kako će se to koordinirati sa drugim politikama Europske unije i drugim financijskim instrumentima. To znači da ulaganja iz tih fondova ne mogu se odvojiti od nacionalnih programa reformi i onih e, politika kao što su COSMO, e, TNT, TNE, Erasmus, e, Horizont i tako dalje. Partnerski sporazumi će osigurati bolju koordinaciju i suradnju na planu svih politika na različitim razinama bolja koordinacija različitih e, izvora e, sredstava iz Europske će otvoriti šire mogućnosti i olakšati pristup korisnicima sredstava kako bi se omogućilo da se proračun EU unije ne koristi na neučinkovit način. Su zakonodavci su se dogovorili da ovaj e, rezultatski okvir će se uspostaviti za svaki program, a cilj će biti praćenje E, ciljeva i postizanje tih ciljeva za svaki prioritet. Zemlje članice moraju si postaviti ambiciozne ciljeve. Provođenje tih ciljeva će se vrednovati do samog kraja programskog perioda. Smatram da ovaj e, regulatorni okvir je zasnovan na jednom uravnoteženom pristupu. Imamo koncentraciju, koordinaciju kako bi se ulaganje usmjerila prema postavljanju ciljeva i kako bi se osiguralo da postoje odgovarajući preduvjeti prije nego što se koriste sredstva iz fondova. I također su tu i mehanizmi kojima se obeshrabruju e, regije, odnosno regije potiču da e, na učinkovit način koriste sredstva. Mislim da možemo biti ponosni rezultatima naših zajedničkih napora i buduće, u buduće će se e, kohezijska politika fokusirati na rast i radna mjesta, baš kao što je to definirano u strategiji 2020. Mogu reći da ja zaista sam uvjeren da taj e, pregovarački tim e, koji je postigao taj konačni dogovor zaista smatra da je ovo ključni instrument e, za otvaranje novih radna mjesta, za rast ulaganja i rast, gospodarski rast, to vidimo iz naših e, iskustava u našim zemljama članicama i tu bismo htjeli čestitati e, zastupnicima Sejmasa, Litvanskog parlamenta. E, oni su ovdje da bi pokazali da je ovo veoma važno pitanje za nas i u Litvi. I mi smo zemlja, nemam brojke, ali 2010. 2011 mi smo, e, mi smo e, najbolje e, koristili sredstva iz kohezijskih fondova u tom periodu. I nakon krize rast izvoza je ipak postignut i došlo je do porasta domaće potrošnje. Ali ipak sredstva iz kohezijskog fonda su odigrala odlučujuću ulogu i budući da smo najbolje iskorištavali ta sredstva, možemo reći da je to zaista moguće i mislim da ih koristimo dosta učinkovito. To je definitivno moguće učiniti. Ali sve zemlje članice trebaju učiniti isto to i naravno regije trebaju vjerojatno učiniti još i više kako bi um, povećalo učinkovitost korištenja sredstava iz fondova e, kako bi zaista e, se postigla, postigao rast, e, otvaranje novih radnih mjesta i da bi se smanjile socijalne nejednakosti. Ja stoga mislim da će naša rasprava danas e, poslijepodne pokazati kako je važna kohezijska politika, kako će važnu ulogu odigrati u rješavanju brojnih problema s kojima se suočavamo, posebno u svjetlu e, gospodarske i financijske krize. Hvala i zahvaljujem vam se što ste postigli taj dogovor e, prije dva tjedna što je to izglasano u parlamentu. Hvala. A sada ću, sada se vraćam e, grčkom veleposlaniku, gospodinu Sotiropulosu. Hvala, gospođo predsjedavajuća, što ste mi omogućili da e, budem ovdje s vama danas poslijepodne. Kao prvo, želio bih pozdraviti zastupnike u nacionalnim parlamentima jer to pokazuje da postoji dobra suradnja između e, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. I e, htio bih reći da mi je veoma drago da je s nama tu i povjerenik Han, zbog toga što on igrao tako važnu ulogu u promicanju politike kohezije među 28 zemalja članica.

Kratko nakon što je Europski parlament usvojio višegodišnji financijski okvir za 2014. do 2020. i nakon što su eh, je nekoliko važnih zakonskih akata eh, usvojili, mm, sad imamo novi zakonski okvir i tu te prilike sad želimo iskoristiti. Eh, razvoj što se tiče zaposlenosti, e, stabilizacije eurozone, e, to su ciljevi koje će slijediti e, grčko predsjedništvo. Ja vjerujem da ćemo te ciljeve moći postići u vremenskom okviru koji nam stoji na raspolaganju. Ne želim sada predstavljati ciljeve pojedinačno, ja vjerujem da su pregovori e, bili teški i po prvi put su sporazumi postignuti u skladu, e, odnosno prema odredbama Lisabonskog ugovora. Tu su sigurno velik doprinos dali odbori Europskog parlamenta, predsjednici odbora, izvjestitelji vi i vaši kolege doista su e, odradili velik posao i pokušali su doista korigirati neke dijelove prijedloga i uvjerili su zemlje članice da e, se time doista da će se time Europa doista pripremiti za 2020. E, kako bismo e, što učinkovitije e, postigli svoje ciljeve. Vrlo je bitno da u ovom vremenskom okviru od 2014. do 2020. te ciljeve postignemo. Svi znamo da je ukupni proračun Europske unije u usporedbi sa BDP-om Europske unije samo 1% ukupnog BDP-a, a samo 0,7% kad je riječ o, sredstvima za plaćanje. Dakle, važno je da u tih sedam godina političari da, se provedu politike u dijelo koje su važne za građane Europske unije e, zahvaljujući novim financijskim instrumentima također na vrhuncu krize imamo dakle novi višegodišnji financijski okvir i on može doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i jačanju socijalne kohezije. E, a to je utoliko važnije jer kriza prisiljava zemlje članice da poduzimaju rezove u nacionalnim proračunima. E, gospođo predsjednice, kohezijska politika je sigurno najvažnija politika za jačanje rasta i razvoja E, strukturni i investicijski fondovi e, usmjereni su prema postizanju tih ciljeva. Kohezijska politika sve je više usmjerena prema investicijama, odnosno prema poticanju razvoja, gospodarskog razvoja. Mnoge zemlje članice, tako i moja, Grčka e, smatraju kohezijsku politiku najvažnijim instrumentom za postizanje gospodarskog rasta kako bi i privatni investitori investirali svoja sredstva. Ako vidimo koliko su nam sredstva na raspolaganju, jasno je da imamo mogućnost skupiti jednu kritičnu masu e, kako bismo postigli e, ciljeve. U tom okviru mi poduzimamo značajne napore kako bismo stvorili um, odgovarajuće uvjete za postizanje ciljeva koji su neophodni prema različitim uredbama koje smo usvojili. Dakle, moramo koncentrirati sredstva i zato su nam potrebni konkretni rezultati. E, pregovori se vode na svim razinima i bitno je postići mjerljive rezultate. Mi s naše strane pokušat ćemo sve što je moguće kako bismo e, ispunili ciljeve, to je zahtjev koje zemlje članice također moraju e, ispuniti e, u odnosu na programe e, po zemljama. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bi se e, i e, druga razina zakonodavstva u suradnji sa vijećem i komisijem također kako bi se tu postigli napreci bitno je da se u tom smislu što prije E, postigne sporazum o fondu solidarnosti mi ćemo tu naravno učiniti sve što je našoj moći. Dolazim do kraja svog izlaganja, gospođo predsjedavajuća. E, mi smo održali, e, predvidjeli smo jednu konferenciju u Ateni koncem travnja o strukturnim pitanjima Nadalje održat ćemo konferenciju o makroregionalnoj strategiji za Jadransko i Jonsko more. Ta će se konferencija također održati u Ateni 7. i 8. veljače u suradnji sa komisijom. E, zatim će se e, e, održati sastanak radne skupine za evaluiranje rezultata. Ja vam zahvaljujem što ste me pozvali na današnji sastanak i dali mi priliku da vam iznesem ovih nekoliko misli. Ja vjerujem da će naša suradnja u sljedećih šest mjeseci e, dati važne rezultate. E, ja se nadam da će na, na dolazećim izborima mnogi građani izaći na birališta i da ćemo imati e, jaču Europu, e, Europu sa više radnih mjesta, Europu u kojoj su demokracija i ljudska prava e, još više ojačani. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine veleposlaniče. A sada riječ ima gospodin povjerenik Han dame i gospodo, želim vas srdačno pozdraviti. Smatram da je ovo e, jako dobra inicijativa da se e, redovito sastaju predstavnici nacionalnih parlamenata. E, pogledao sam razvoj E, stajališta nacionalnih parlamenata o e, zakonodavnim inicijativama. Mislim da se to vrlo pozitivno razvilo od 168 2007. do na 663 u 2012. 12. mislim da je načelo subsidijarnosti e, doista doprlo do nacionalnih parlamenata ponekad e, neki kritiziraju našu sporost da stvari dugo traju, međutim e, to ima pozitivnu posljedicu da se maksimalan broj aktera uključuje u procese i to nam e, dakle nudi mogućnost da, se da svi sudjeluju u političkim procesima. To moramo iskoristiti i na tome vam želim zahvaliti. Želim nadalje reći prošle, prošli tjedan je nakon dvogodišnjih intenzivnih pregovora a na tome želim zahvaliti, izrašito zahvaliti izvjestiteljici Danuti Hübna. Mislim da je ukupno pet predsjedništva sudjelovalo u tim dugotrajnim pregovorima. Dakle, kao što sam rekao, a kad se radi o načinu kako će se u buduće e, trošiti novac za regionalnu i kohezijsku politiku, to je veliki novac, 25 milijardi e, eura. E, dakle, mi smo uspjeli sada dogovoriti, usvojiti reformu koja je najveća od u 60. godina kad smo prvi put usvojili regionalnu politiku, to je važno jer mi na razvoje događaja moramo odgovarajuće reagirati. E, hvala Bogu u ovom razdoblju nam je uspjelo to uspjelo e, gospođa profesor Hübna je sada predsjednica odbora, međutim ona je prije toga bila povjerenica, tako da jako dobro poznaje ovu materiju i njoj možemo zahvaliti i također podršci parlamenta da smo po prvi put uspjeli vezati sredstva na neke sadržajne ciljeve. Dakle, Ostvarili smo i jedno povezivanje sa lisabonskim ciljevima i sve u svemu može se reći da smo da smo postigli e, korak napred. Sad smo rekli regionalna politika je jezgra, srž e, kad se radi o tome da se e, odgovarajućim sredstvima prati e, realizacija europskih ciljeva ciljeve koje smo si postavili za 2020. Jer e, mi nismo politički naivni da da bismo pomislili da će svih 28 zemalja članica imati iste ciljeve, iste interese i da će ih jednako intenzivno e, slijediti. Dakle, mi moramo financijskim sredstvima poticati e, kako bismo e, išli ka postizanju europskih ciljeva kako bi se konkurentnost Europske unije poboljšala. ću vam tu jedan primjer. Jedan od naših ciljeva je u tome da do 2020. udio e, energije iz obnovljivih izvora se popne na 20% od ukupne energije nadalje da povećamo e, energetsku učinkovitost za 20%. E, i to ne samo zbog globalnih ciljeva u vezi sa e, borbom protiv klimatskih promjena, tu postoje i drugi aspekti koji su donekle zapravo ravnopravni, jednako važni. Zato je važno da se pogleda na primjer i Europska trgovinska bilanca. U godini 2012. Evropska unija imala trgovinski suficit od 315 e, odnosno 317 milijardi eura e, međutim zbog naše ovisnosti o sirovinama e, dakle naftom i plinom taj suficit se pretvorio u deficit od minus 105 milijardi eura to je dakle nešto o čemu treba razmisliti. Ja, otvoreno, ja ću otvoreno reći, to je politički Ahilova peta Europe, naša ovisnost uh, u pogledu sirovina i u pogledu energenata. <sighs> U vezi sa uh, raspravom o Ukrajini vidi se kakve posljedice ovisnost o argentima može imati i zato naš zajednički politički cilj mora biti promjena tog stanja. Dakle, u situaciji gdje mi na europskom tlu nismo blagoslovljeni sa puno sirovina, moramo se pomisliti za to da to kompenziramo i da više, e, do, e, više upotrebljavamo energiju iz obnovljivih izvora. To znači e, u urbanim zonama osobiti fokus će biti na energetskom učinkovitosti, dakle recimo energetska učinkovitost zgrada. Kako bismo te ciljeve postigli koji također i u međunarodnim pregovorima poboljšavaju našu poziciju i naš ugled, a mi jesmo na globalnoj razini vrlo angažirani, mi moramo gledati stvari u ukupnom, njihovom ukupnom kontekstu. Jedna druga velika ovisnost Europe su e, rijetke zemlje one su neophodne za neke tehnologije, na primjer u tehnologiji poluvodiča, kako bi se proizvodile neke stvari, Europa ne može odustati od, e, od same sebe kao, e, kao e, industrializiranog područja. Što je naš odgovor? Odgovor su programi znanstvenih istraživanja koji bi E, dakle trebali služiti tome da pomoću poboljšanih tehnologija se smanje potrebe za sirovinama ili da se razviju novi materijali, umjetni materijali koji E, zamjenjuju ove sirovine koje nemamo i čine nas neovisnima kako bismo mogli proizvoditi nove proizvode. To se skupa možemo postići samo većim naporima i zato je i regionalna politika e, za budućnost usko povezana sa e, ciljevima strategije Horizont 2020. U mi u Europi sada imamo migracijske tokove, dakle ljudi se sele iz regije u regiju. E, Baltičke zemlje, Litva i Latvija su od njihovog pristupanja EU izgubili 12% svog stanovništva i to e, vjerojatno ne one najmanje obrazovane. Rumunjska je također izgubila milijune svojih stanovnika jer su otišli na rad u druge zemlje. Mi moramo naći odgovarajuće mjere e, a mjere regionalne politike idu zatim da se e, takve regije podupru kako bi novac koji stoji na raspolaganju doista i bio stavljen na raspolaganje. Mora biti jasno u ugovorima za što će novac na kraju biti upotrebljen. To je e, vrlo, vrlo bitna, bitan razvoj kvalitete ali mi ćemo morati od regija zahtijevati da, da moraju imati jasnu viziju toga u čemu su njihovi e, potencijali, e, moraju imati jasnu viziju svog razvoja. Ako zemlja još prima sredstva za primjerice područje infrastrukture, na primjer u području sporta, onda to u buduće neće biti za samo pojedine projekte, iako ćemo i njih možda sufinancirati, ali imat ćemo zapravo e, sveobuhvatniji pristup gdje će se e, infrastruktura e, na integrirani način e, financirati. Moramo dakle vidjeti da li su investicije smislene ili besmislene. Moramo imati strategiju kako bismo postigli svoje ciljeve. Želim zahvaliti Europskom parlamentu, a osobito odboru regiji, što su, što su e, na tome da se ustanove neke granične vrijednosti e, i kriteriji kod budućih investicija. E, ono u čemu vidim vašu odgovornost kao zastupnika je sada e, je e, kod zastupnika na nacionalnoj razini je kod primjene našeg zakonodavstva. Naravno, postoji želja za većom fleksibilnošću, ali dopustite da budem otvoren, ponekad imam osjećaj da se fleksibilnost interpretira kao sloboda, opća sloboda. Sloboda se čini što se hoće i sloboda od svega. Mi imamo vrlo opsežan jelovnik koji smo predočili. Zemlje, članice i regije mogu se iz tog jelovnika složiti vrlo atraktivan meni, ali ja vas molim za razumijevanje da van tog vrlo opsežnog jelovnika e, posebne želje nećemo moći zadovoljavati jer mi imamo dogovorene ciljeve i moramo ih slijediti, odnosno moramo raditi na tome da ih postignemo. A u tom, e, e, za to je potrebno da vodimo računa o tome da se svi pridržavamo pravila igre jer e, kao što sam rekao radi se o tome da ostvarimo e, naše europske ciljeve a to je u krajnjoj liniji u interesu svih europskih poreznih obveznika dakle da se novac poreznih obveznika upotrebljava ciljano i sa maksimalnom učinkovitošću hvala lijepa hvala gospodine povjereniče Sada riječ ima najprije gospodin Lambert van Nistelrooy, a potom gospodin Jan Olbricht. Hvala lijepo, gospođa Hübner. Jako mi je drago što vidim ovdje evo 15 kolega iz odbora za regionalni razvoj koji će s vama razmijeniti svoje mišljenje. I to govorim zato što se što je ovo bila jedna od ključnih rasprava u ovom parlamentu. Prije kakvih pet godina neki su govorili, neki su se pitali hoćemo li uopće nastaviti kohezijsku politiku ovakva kakva jest. Dakle, hoćemo li uključiti baš svaku regiju u Europi? Ili naprosto samo dajemo novac onim siromašnijim partnerima na zajedničkom tržištu kako bi se uspjeli prilagoditi. I ishod te, te rasprave bio je taj da smo došli do novih reformi kohezijske politike za čitav teritorij, dakle ne samo za najsiromašnije dijelove, nego smo imali novu kombinaciju. I kada govorimo o vremenu krize, kada imamo veliku nezaposlenost, imamo nevjerojatne brojke koje se e, penju u nekim, nekim našim državama nebo pod oblake, to znači da nam trebamo, trebaju novi odgovori, nove rješenja. I zapravo mi smo se sve pokušavali ponovno smisliti novi, novi princip i ono što je meni najvažnije je možda solidarnost. I to solidarnost između recimo onih bogatijih dijelova Europske unije i onih dijelova koji su još u razvoju. I kao što je već rekao povjerenik, neprihvatljivo je da su neki dijelovi Europe na neki način sada suočeni s time da gube, da tako kažem, najbolji dio svojeg, svoje populacije, dakle ljudi koji odlaze, u, se sele u druge dijelove Europe. Primjerice, trenutno u Portugalu imamo situaciju. Vidjeli smo da njihova politika, odnosno ta politika nije dobro funkcionirala. Jer uzmemo za primjer, dakle, taj Portugal, evo kao primjer, E, Portugal primjerice ima više kilometara autocesta po glavi stanovnika nego Njemačka i u ovom trenutku deset tisuća ljudi e, se seli iz, ove, iz te države. Dakle, moramo redefinirati tu politiku. I još jedna stvar. Vidjeli smo da iako smo čuli krasna obećanja nacionalnih lidera o Lisabonskoj strategiji, kako će Europa postati najkonkurentnija e, područje najviše edukacije, tehnološki najrazvijeniji dio, to nije upalilo. Upravo zato što na taj način, e, što ovu agendu zapravo nitko nije prihvatio kao svoju. Sjećam se 2005. imali smo evaluaciju i ispalo je na kraju da je čitava ta Lisabonska strategija ne, svačije neželjenu dijete. I zapravo smo zato trebali doći do tog jednog viš, e, više, pristupa na više razina. Dakle, ako Europa želi postati pametnija, održiv, održivija, zelenija, to znači da nam trebaju nove obvezi i obveze između regija i gradova, nacionalnih država i Europske komisije. I upravo to smo pokušali napraviti u tom partnerskom pristupu kojega smo duboko ukorijenili u nove, nove propise. I još jedna stvar ima. Imali smo 83 trija, trijaloga, to je bio europski rekord, ne znam je to dobro ili loše. Zapravo mislim da je dobro, zato što su recimo prije godinu dana države članice e, bile klično nespremne mijenjati način djelovanja. Oni su zapravo naprosto očekivali da bi se stvari mogle nastaviti tako, takve kakve jesu. Dakle, uzmete svoju omotnicu novca koja vam je odobrena i onda s njome radite što hoćete. A mi smo htjeli promijeniti taj plan. Dakle, u kontekstu dakle i koncentracije i obveza. I sada imamo pripremljene te e, ugovore o partnerstvu koji će vrijediti sljedećih sedam godina i tu ćemo imati dakle unošenje novih pristupa i strategija. A isto tako iza toga će stajati pametna specijalizacija. Pametna specijalizacija je jedan novi koncept koji zapravo ima prilično dugačku povijest iza sebe, zato što su mnoge regije i mnoge države imale već odavno svoje inovacijske strategije, naravno da jesu. Ali sada, nakon ugovora list, u, u Lisabonu, želimo iskombinirati one regije koje su zaista e, vodeće u nekoj vrsti aktivnosti, recimo nanotehnologiji, automoto, industriji ili bilo što drugo, i spojiti njih sa inicijativama iz drugih dijelova Europe i onda kombinirati istraživanje i razvoj, edukaciju, dobre prakse u našim tvrtkama za zajedničke svrhe. Dakle, pametna e, specijalizacija je zapravo jedan od ex ante uvjeta. Dakle, to je nešto što vam treba prije nego što ćete krenuti kao obveznost svakoj državi da pokaže koje su to ključne teme, koji su to projekti, koji su to nekakvi klasteri aktivnosti, neka kritična masa koju one nude, tako da možemo kombinirati e, te, te pod, ta područja razvoja. Jer kao što sam već rekao, Lisabonska strategija je propala, bila je neuspješna. I ono što danas želimo e, reći, pogotovo e, članovima, zastupnicima nacionalnih parlamenta, uđite u debatu sa vašim nacionalnim vladama. To vam je nužno, jer to ne može biti nešto čime se bavi samo neko ministarstvo ili jedan ministar. To se mora razvijati zajedno sa regijama, gradovima, sveučilištima i onda se kombinirati, kao što već rekoh, ne samo sa e, pet fondova, između ostaloga i regionalnim fondom, nego i sa e, Horizontom 2020, e, projektom LIFE za recimo ekološki razvoj i tako dalje. I da zaključim, mi zapravo nastojimo razumjeti kakvu to novu politiku trebamo i što to treba poduzeti u sljedećih nekoliko godina. Ovo je možda samo jedna uvodna rasprava, možda ćemo sljedeće godine ili, godine ili za dvije godine morati reći točno koji će to biti smjerovi razvoja i nadam se da će prvi rezultat e, biti jedna zajednička politika koju ćemo bolje usmjeriti i bolje dijeliti. To će biti revidirana kohezijska politika. Hvala lijepa. Hvala i sada izvjestitelj Jan Olbricht, izvjestitelj za regionalni fond. Hvala lijepa. Biti ću vrlo kratak. Dakle, i vi i mi smo iz te zakonodavne grane. Radimo sa različitim instrumentima. Jer e, mi u ovom slučaju radimo na uredbama. Kao što vi jako dobro znate, uredba stupa na snagu na nacionalnoj razini bez ikakve primjene. Dakle, zato nam treba suradnja s nacionalnim parlamentima, zato što nacionalni parlamenti neće pripremati implementaciju već prihvaćene uredbe. Dakle, kao što znate, čitava e, kohezijska politika odnosi se, e, sastoji se dvije različite glavne uredbe, za svake, jedna se od njih odnosi na svake, od fondova. Dakle, ovdje imamo predstavnike svih tih fondova, uključujući i, mene, dakle i za socijalni fond, za teritorijalnu suradnju i tako dalje. Ono što sam još htio reći o regionalnom fondu, htio sam samo naglasiti nešto što će biti jako važno za primjenu u državama članicama na različitim razinama. Kao prvo, uvodimo tri vrste regije. Dakle, ne u smislu administrativnih cjelina, nego regije u smislu nad Dakle, manje razvijene, prijelazne i više razvijene regije. To je jako važno, posebno za neke države članice, i pogotovo za one koji su, koji su preskočili e, primjerice one prijelazno razdoblje, dakle prešli iz manje u više razvijene. E, primjerice imali smo neke takve e, regije u Njemačkoj koje su prije bile slabije razvijene, a danas su više. molim vas, vrlo pozorno pročitajte taj tekst, zato što ovisno o definiciji vaše regije, svaka će morati udovoljiti određenim uvjetima. Dakle, što se tiče vrste regije, vrsta koncentracije ovisit će o vrstama regije. Ako imamo različit, dakle imat ćemo različitu koncentraciju za nerazvijene, srednje razvijene i više razvijene. Imat ćemo različitu koncentraciju za one koje su bile nerazvijene, a sada su razvijenije, recimo one takvih ima u Poljskoj. Onda ćemo imati različite koncentracije za one koje su prije bile prijelazne, a sada su razvijene regije, kakvih imamo u Njemačkoj. Dakle, radi se o razini koncentracije između 50 do 80% koncentracije. E, dakle, i morate imati e, barem dva tematska cilja. Dakle, to bi bile inovacija i, e, računalna tehnologija i energetska učinkovitost, odnosno emisije. Za svaku vrstu regije uveli smo određene razine. Dakle, za manje razvijene barem 12% sredstava, ali ako se radi i o kohezijskom fondu, u kombinaciji to taj postotak može rasti. Onda imamo prijelazne regije za koje možemo dati 15% i onda za razvijenije imamo postotak od 20%. Jako je važno to znati također da se na nacionalnoj razini ti postoci mogu ponovno e, mijenjati. Međutim, također jako je važno vrijeme Eh, unutar kojega ćemo imati eh, raspoložive investicije. Mi smo već, mi smo već dvije godine eh, radimo već na popisu prihvatljivih vrsta investicija. Neću sada u to ulaziti jer nemam vremena, ali jako je važno da jako pažljivo pročitate taj tekst i da na nacionalnoj razini možete onda na dobar način tumačiti ovaj tekst jer ako dođe do bilo kakvih e, pogreški u tumačenju prihvatljivosti može vam stvoriti jako puno problema u budućnosti i upravo zato smo se na tome jako trudili. I na kraju posljednji element je e, puno jača orijentacija na urbana pitanje, to je takozvana održ, to su održive urbane akcije e, barem 5% e, fonda na nacionalnoj razini. Također imamo posebne uvjete. Imamo dakle novu metodu koju ćemo koristiti za ove fondove. Dakle imamo mnoge nove elemente u kohezijskoj politici. Evo još samo za kraj da kažem nešto s čime e, vidim da ima problema. E, zakonodavstvo na europskoj razini što se tiče kohezijske politike iznimno je detaljno. Dakle, to nije ona nekakav evropski bla bla isprazne riječi. Ovo su zaista tehnički, vrlo konkretni detalji. I upravo zbog toga nam treba e, također jedinstvena, jedinstveno tumačenje toga teksta kako bismo izbjegli sve moguće pogreške u kohezijskoj politici. Hvala lijepa. Sada otvoram raspravu. Htjela bih e, zamoliti sve koji se namjeravaju javiti za riječ da to odmah sada učine tako da znamo koliko vremena trebamo izdvojiti e, za raspravu, odnosno za pojedinog govornika. Također no zamolila bih kolege iz Europskog parlamenta da također signaliziraju ako žele govoriti. Prvo imamo gospodina Pirgl Hubera iz Austrijskog parlamenta. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala lijepa. E, ova izlaganja su bila vrlo zanimljiva. Želim pozdraviti našeg povjerenika i još jednom se zahvaliti na pozivu koji ste uputili predstavnicima nacionalnih parlamenata. Također bi još jednom htio e, naglasiti ove šanse kako što se tiče zapošljavanja, tako i u pogledu e, konkurentnosti Evropske unije o kojima je gospodin povjerenik govorio, ali ja bih u tom smislu imao neka pitanja. Upravo u vrijeme krize a sami ste tu naveli neke primjere, na primjer autoceste u Portugalu. Ja također znam jedan jako dobar primjer iz Grčke gdje je oko 30.000 mladih ljudi otišlo natrag u ruralna područja i tamo su samostalno započeli sa malim e, e, projektima i u tom smislu želim E, se zauzeti za te male projekte jer upravo u okviru e, investicija tu su mogući e, efekti moguće postojeće efekte veće učinkovitosti na primjer u agrarnom sektoru u nekim istočnoevropskim zemljama kod ove visoke nezaposlenosti postavlja se pitanje u okviru ovih partnerskih dogovora u kojoj mjeri komisija uzima u obzir i evaluira efekte e, te efekte na zaposlenost i u kojoj mjeri je, e, su kvantificirani ti procesi. Čini mi se da je to važno. O ulozi parlamentaraca ja sam čuo ove pledoje je i zahvaljujem na tome. E, samo mogu reći ja sam kao zastupnik e, aktivan na regionalnoj razini i želim reći da uopće nije jednostavno prisiliti nadležna ministarstva da nam daju dovoljno informacija o ovim svim e, novim novo e, novousvojenim europskim e, zakonima i propisima i e, ja predlažem da se o svim tim pravilima na, igre na europskoj razini u budućem mora raspravljati i u nacionalnim parlamentima po mom mišljenju, koliko ja znam, to do sada nije bio slučaj. Ne znam da li tu postoje neki prijedlozi, odnosno inicijative. E, ako imate neke ideje kako se mi na aktivan način možemo uključiti u te procese, mi smo vrlo spremni uključiti se. Hvala lijepa. Gospodin Lukas iz Nizozemske ima riječ. Hvala lijepa. Prije svega zahvaljujem na e, pozivu. Važno je razmjenjivati ideje između nas kolega iz različitih država članica. Prije svega bih e, htjela vam reći jednu stvar. U nizozemskom parlamentu imamo običaj da gostu pružimo priliku da prvi govori. I hvala vam što ste i vi učinili tako i ovdje, dali nama priliku da se prvi izrazimo. Mislim da bi taj primjer trebali slijediti i drugi odbori i htjela bih zato potaknuti vaše kolege da dopuste e, gostima iz država članica da govore prvi prije zastupnika u Europskom parlamentu. Nizozemski parlament je u principu zadovoljan i ishomom e, pregovora o kohezijskoj politici. Dakle, to su upravo stvari koje Europi trebaju kako bi bilo što konkurentnije. Ja sam u našem parlamentu e, potaknula E, raspravu e, o koheziji, e, poljoprivredi i strukturalnim fondovima, odnosno štednji resursa u edukaciji, inovaciji i tako dalje. Nizozemski zastupnici su zadovoljni što se europski dugoročni proračun fokusira na znanje i inovaciju na program Horizont 2020 i ciljanijem korištenju strukturnih fondova. Poveznica na taj način postižemo poveznicu između različitih političkih područja. Mislim da regije mogu dati, pri, e, mogu dati e, dobar doprinos u ovom smislu. Htio bih, htjela bih zahvaliti e, svom sunarodnjaku koji je postigao da ovaj proces dobije i rezultate. Kohezijske politike stvaraju stvaraju nove prilike prije svega i upravo zbog toga nizozemski parlament vjeruje da bi strukturni fond trebalo još više smanjiti. E, zadovoljni smo e, principom makroekonomske uvjetovanosti iz ove politike. Hvala lijepa. Hvala lijepa što ste se držali vremena, a sada pozivam zastupnika iz Portugala, gospodina Carlosa Costa Neves. Obrigado, presidente. membros da mesa. Hvala, Gospođo predsjedavajuća, dobar dan svima govornicima. Posebno e, pozdravljam ove inicijative kojima je svrha da se e, na okupu nađu predstavnici nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Mi smo pratili u portugalskom parlamentu e, sva ova zbivanja i drago nam je da je prošlog tjedna usvojen i višegodišnji financijski okvir. Mislim da trebamo sada naći načina kako da e, provedemo taj okvir i to što je moguće prije. E, zato što e, nezaposlenost raste, posebno među mladima. I također raste i stopa siromaštva u cijeloj Europskoj uniji. To nije spojivo sa vizijom Europske unije koju dijeli većina Europe slažem se s time da se prioritet stavi na rast i zapošljavanje. I e, što zapravo želim s vama podijeliti? Poruku da trebamo brzo preći iz ove faze usvajanja e, pojedinih projekata, odnosno na konkretne projekte. Ali to trebamo učiniti kako treba i e, pravovremeno operativni programi neće nam biti od neke velike koriste ako ih počnemo provoditi 2025. Moraju se pokrenuti već 2014. Moramo naći sredstva i građani moraju osjetiti pozitivne posljedice tih e, inicijativa. To je od ključne važnosti i mislim da e, ćemo mi svakako biti zadovoljni i sudjelovati u tome. Sada dajem riječ e, Španjolskoj. Senator Alarko Hernandez. Hvala gospođo predsjedavajuća. Članovi e, odbora za regije, veoma nam je e, velika čast što smo ovdje i što ovdje predstavljamo španjolski parlament. E, tu sam sa svojim kolegom Antonijom Mačadom iz socijalističke stranke. Ovo je veoma dobra prilika da pokrenemo tu raspravu o problemima s kojima ćemo se suočiti u provođenju kohezijske politike u okviru strategije 2020. E, mislim da kohezija je u samom temelju ovog odbora, te pozivam e, ovaj odbor i predsjedavajuću da i dalje nastavi organizirati ovakve sastanke i to što češće, zato što Odnosi između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta su veoma važni i korisni. I posebno trebamo e, naglasiti važnost e, rubnih regija i njihove zastupljenosti i e, poseban tretman za takve regije ne bi se trebao svačati kao e, nekakva milostinja nego kao odraz objektivne potrebe nešto e, što predstavlja nastojanje da se i na neki način nadomjesti neki problem s kojima se ti te regije suočavaju. Znači ne radi se samo o nekoj lijepoj gestiji ili o e, milostinji. Važna je tu i tema socijalne, e, socijalnog gospodarstva. E, bez toga ne možemo uopće govoriti o koheziji socijalna, odnosno gospodarstvo zasnovano na socijalnoj pravdi je potpunosti u skladu sa horizontom 20, e, 2020. E, e, jer bez toga ćemo imati siromaštvo i socijalnu ekskluziju. 20 milijuna ljudi moramo spasiti od te sudbine. Znači, kohezija, e, pomoć rubnim regijama, više sastanaka ove prirode kako bi se e, poduprla kohezija i promoviranje socijalno odgovornog gospodarstva. A sada e, dajem riječ Haralampiju Sangurakusu, zastupniku Europskog parlamenta. E, sam jako pažljivo saslušao sva izlaganja i moram reći da je gospodin povjerenik Han odista bio, opet bio izvanredan. Na temelju svega što je rekao imam dojam da iz svih ovih rasprava možemo izući samo jedan zaključak, a to je da više uopće nemamo kohezijsku politiku. To jednostavno moramo pošteno priznati. Kohezijska politika kakvu smo poznavali više ne postoji. E, postoje neke regije koje se e, trebaju brzo razvijati dok ne dostignu druge regije e, sve je vrlo jednostavno u sljedećih pet godina. E, koje će razlike postojati između regija Europske unije? E, pardon, u proteklih pet godina, da li smo imali programe, sredstva, proračunska sredstva predviđena za e, konvergenciju? Ne, nisu postojala ni proračunska sredstva, ni studije, neke regije su jednostavno isključene, odnosno sve regije, se sve više i više udaljavaju jedna od druge. E, spomen, spomenuli ste borbu protiv nezaposlenosti u onim zemljama gdje e, su poteškoće najveće. Vi ste gospodine Nislav, rekli da postoje studije prema kojima E, sura, e, treba e, doći do bliske suradnje između pojedinih regija unutar Europske unije. Međutim, ta studija se nije pozabavila nerazvijenim regijama usporedbi sa razvijenima. Naprimjer, Grčka, Španjolska i Portugal nisu dostigle e, one razvijenije regije, da pače e, još više zaostaju, a razvijene regije su se još više razvile i otišle još dalje naprijed. Dakle, zamagljivati stvari nema smisla. Mi možemo reći e, da u Grčkoj naravno ima njemačkih poduzeća, ima i francuskih poduzeća koji zarađuju novac time što grade ceste, ali E, nedavno su na, rodu je na Rodosu poginulo četvoro ljudi. Zašto? Zato što nije bilo cesta, e, imali smo poplave, rijeke, e, poplava je preplavila ceste, nije bilo dovoljno cesta i ljudi se nisu mogli spasiti. Ono što je neophodno je da se grade škole koje su sigurne, otporne na potres, nezaposlenost je veliki problem E, isključenost onih građana koji su isto tako građani Europske unije kao i drugi. Sada dajem riječ zastupnici Danskom parlamentu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem vam što ste me pozvali na današnji sastanak. Podjela sredstava e, zemljama članicama e, treba se zasnivati na istim pravilima i moraju se sredstva, to jest e, problem je u tome što regije u neke regije u nekim bogatim zemljama se suočavaju sa istim problemima kao i regije u siromašnim zemljama. Znači one trebaju dobiti sredstva na osnovu BDP-a po glavi stanovnika prosječnog BDP-a u toj zemlji, što znači da zemlje članice koje su siromašne imaju veće prednosti odnosno prednosti su u odnosu e, na bogatije zemlje koje se suočavaju sa istim e, problemima, znači e, odljevom stanovništva iz ruralnih dijelova u gradove, a oni po ovom modelu neće moći koristiti sredstva u istom omjeru. Zbog toga vas pozivam kada se rade izračuni za dodjelu sredstava, da se to učini na osnovu modela koji će nama omogućiti da e, razmotrimo e, situaciju u svakom pojedinom ruralnom e, okrugu. Recimo nivo obrazovanja, zatim prosječna životna, životni vijek, e, stopa nezaposlenosti, kako bi sve zemlje članice koje se suočavaju sa problemima na regionalnom nivou da mogu na jednak način to rješavati i pod jednakim uvjetima. Hvala. E, a sada pozivam e, senatora Miloša Vističila iz Češkog senata. Hvala. Zahvaljujem vam se ispred Češkog parlamenta što ste nas pozvali na ovo zasjedanje. I kao zastupnik od Senatskog odbora za regionalni razvoj e, i kao bivši predsjednik regije Visočina naglašavam da nisu samo naše vlade, nego su i regije zastupljene ovdje. Gospođo predsjedavajuća, vi ste rekli da ova ex ante uvjetovanost je ključna za učinkovitu regionalnu politiku razvoja, a i drugi su govornici to naglasili, baš kao i povjerenik Han, koji je također naglasio potrebu da se omogući dovoljno vremena za sve. To možda i jest istina, ali ja bih htio naglasiti jedan problem s kojim se mi suočavamo kada pokušavamo dogovoriti, postići te sporazume o partnerstvu. Neki elementi ove ex ante uvjetovanosti su povezani sa direktivama Europske unije koji se prenose u nacionalno zakonodavstvo. I ako komisija ne odobri e, taj prijenos, odnosno ako utvrdi da nije na pravi način to učinjeno, onda se sankcioniraju zemlje članice. Na prvo se upućuje pismo zemlje članice, zemlja članica onda mora odgovoriti i e, objasniti zašto nije na odgovarajući način prenijela u svoje zakonodavstvo direktivu. Ako zemlja članica kaže da e, traži e, produženje vremenskog roka, onda se suočavamo sa problemom, kao što je rekao povjerenik Han, a to je sljedeći problem. Komisija nema vremenski rok e, u kojem zemlje članice moraju odgovoriti na njezino pismo, njezin dopis. Recimo imate zemlju koja ne prenosi svoje zakonodavstvo direktivu koja je povezana sa e, ex uvjetovanošću, recimo energetskom učinkovitošću ili primjerice e, učinkovitost, energetska učinkovitost zgrada što se mora postići do 2016. To su dakle ti neki ex uvjeti. I ako nema vremenskog roka e, koji bi, e, koji bi bio nametnut, onda ništa se neće riješiti. Razgovarao sam sa svojim kolegom Vlasakom, e, pitao sam ga ne bismo li možda mogli poboljšati tu situaciju jer ako zemlja ima krajnji vremenski rok, onda bi i komisija trebala poštivati taj vremenski rok. Dakle, to je to što sam htio reći vezano za ovu temu koja nam e, uzrokuje stvarne probleme u nastanju da dogovorimo e, partnerske sporazume posebno što se tiče ovih ex ante uvjeta. Ako imamo, na primjer, rok do 2016. a komisija nema rok do kojem nam treba odgovoriti na naše upite, onda mi ne znamo što da učinimo. Hvala. E, Španjolska. E, Jose Antonio Manchado Lozano. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Analiziramo kohezijsku politiku sa stanovišta ove teške krize koja hara e, regijama Europe, ali utječe na građane i regije na druge načine. U nekim zemljama imamo odljev mozgova, druge zemlje se time okoriste. Neke zemlje se suočavaju sa većim problemima e, na planu konvergencije sa ciljevima, približavanja ciljevima e, strategije 2020. To nije niti iznenađujuće zato što je ta kriza potakla e, neke e, zemlje da govore o odljevu mozgova, posebno kod mladih, nezaposlenosti, siromaštva. E, čuli smo očajnički apel od strane grčkog zastupnika u Europskom parlamentu. A teritorijalna kohezija će se moći ostvariti samo na osnovu solidarnosti i razumijevanja oni koji e, najteže udovoljavaju makroekonomskim uvjetima ne bismo ih trebali prepustiti njihovoj sudbini ukoliko e, regionalne i nacionalne vlasti pokazuju da ipak rade na ovim ciljevima inovacije, obrazovanja i tako dalje i e, španjolska vlada čini puno na tome, a i regionalne vlasti u Španjolskoj. Kohezijska politika je od ključne važnosti za izgradnju onakve Europe kako želimo kako bismo svi trebali e, željeti. To je Europa regija. Europa europskih građana. Ako e, ne možemo ispuniti e, te makroekonomske uvjete i ako će o tome sve ovisiti, razlike će se još povećati. Mislim da bismo trebali krenuti od premise da gospodarstva odnosno da ne smijemo uzimati u obzir samo makroekonomske pokazatelje, nego i e, ljude. Tako da moje pitanje povjereniku Hanu je ovo. Da li mislite da će biti moguće tumačiti e, makroekonomske uvjete na fleksibilan način, tako da neke europske zemlje mogu ipak se time okoristiti zato što u ovom momentu one najviše pate.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 Dobar dan. E, posljednje dvije godine su bile veoma teške i mi smo zaista radili veoma teško na tome da postignemo neko rješenje. E, komisija razmatra e, način na koji će se raspodijeliti sredstva na regionalni i razvojni element. Želim im čestitati na tome. 35 milijuna eura je izdvojeno za ovaj period koji je pred nama. To je veoma važna uh, odluka, u to je uključen i PDV i uh, također će se uh, povećati i udio financiranja iz nacionalnih izvora sa 75 na 85% povećava se također i um, ulaganje u građevinarstvo. 60% um, sredstava bi se po mišljenju Mađarske trebalo trošiti na uh, gospodarski oporavak i otvaranje novih radnih mjesta. I došlo je kao rezultat toga do smanjenja nezaposlenosti. Regionalna pitanja također ovise o toj odluci u e, centralnoj Budimpešti i okrugu Pešta. E, poboljšana je situacija sa financiranjem. Potrošit će se mnogo na otvaranje novih radnih mjesta i na e, inovacije i razvoj dakle u proračunu smo zato izdvojili više sredstava. Imamo 16 programa, e, a uskoro će taj broj porasti na 19, to nam je veoma drago. I Europski odbor u našem parlamentu je veoma zadovoljan e, jer vidi da je došlo do e, većih izdvajanja za zaštitu okoliša i voda to je važan prioritet i drago nam je da je Europska unija pokrenula sve te potrebne inicijative, a Kina i SAD primjerice još ne rade na tome. E, sigurnost hrane je također jedan od prioriteta, e, nešto što je važno za buduće generacije. Moramo raditi na održivom razvoju. Regionalne razlike E, to je nešto što također moramo riješiti. Želim naglasiti da e, kao e, mađarski dužnosnik. Bio sam prije radio u Europskom parlamentu kao europski dužnosnik i moram reći da trebamo uložiti više sredstava na razvoj znanosti, na ulaganje u nove patente u Europi jer su druge zemlje i druge regije u svijetu su puno bolje u tome. Moramo usredotočiti naše napore na to. Kao što rekoh, e, mađarsko gospodarstvo je nedavno e, se poboljšalo i e, sada smo smanjili nezaposlenost, smanjili smo deficit ispod 3%, Mađarska poduzima važne korake, rezultati su zadovoljavajući i imamo velika očekivanja u ovom budućem periodu. Zahvaljujem se svima i čestitam vam na radu. A sada Josip Matula, zastupnik u Europskom parlamentu iz Rumunjske. Hvala. Pokušat ću biti što je moguće kraći ne ponavljati ono što je već e, rečeno. Zakonodavni paket za ovaj programski period ciklus koji je pred nama je već usvojen. Kohezijska politika mora profunkcionirati što je prije moguće kako bi se pokazalo učinkovitom. Ukazat ću na dva aspekta koji su po mom mišljenju veoma važni, posebno za manje razvijene regije Europske unije. na osnovu zaključaka e, iz sedmog i osmog izvješća o napretku i provedbe financijskog programa od 2007. do 2013. možemo zaključiti da ekonomska i financijska kriza je zaustavila proces konvergencije ili ga u nekim slučajevima čak vratila unazad. Razlike između regija su e, postale e, još dublje i to je dovelo kraju e, jedan dugi period u kojem su se smanjivale razlike u BDP-u i stopi nezaposlenosti. Naravno, slabije regije Europske unije su prve e, počele trpjeti posljedice i najžešće posljedice. Zato mislim da mi kao europske institucije i kao nacionalne institucije, znači vlade, parlamenti, bi trebali se usredotočiti na dvije stvari. Kao prvo, partnerski sporazumi mogu li pitati koja je trenutno situacija što se tiče tih partnerskih sporazuma sa zemljama članicama, zato što bi oni trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2014. Tako da, evo, sada zvonim na uzbunu. Što je s time? I kao drugo, alternativni instrumenti za financiranje e, dugoročnog i srednjeročnog gospodarskog razvoja. To je veoma dobro poznato posebno u novim zemljama članicama. Kriza je praktički blokirala e, sve te alternativne instrumente za financiranje. Mi to priznajemo i mi to kažemo u europskim institucijama i mi smo zapravo spasili banke od krize, ali e, da li su banke i druge financijske institucije e, sada spremne pomoći e, spasiti, poduprti gospodarski razvoj tih novih zemalja članica, pomoći zemljama članicama da se izvuku iz krize. Mislim da je to također veoma važno i da bi nas to trebalo brinuti, a to bi trebalo brinuti i e, zastupnike u nacionalnim parlamentima. Zašto to kažem? Zato što je komisija izdala izvješće u kojem se bavi upravo tom temom, znači dugoročno financiranje europskog gospodarstva. Još samo jedna zadnja stvar, čestitam mnogim ljudima koji su radili na e, usvajanju ovog zakonodavnog paketa. Hvala, sada e, se obraćam gospodinu Tomasu Kuru iz Talijanskog zastupničkog doma. Hvala gospođo predsjedavajuća. Želio bih također zahvaliti onima koji su e, organizirali ovaj e, međuparlamentarni skup koji je fantastična prigoda da se pozabavimo budućnošću e, regionalne i kohezijske politike u Europskoj uniji. Kohezijska politika je od strateškog značaja i značajan dio politika Europske unije. Kako izlazimo iz e, gospodarske krize u mnogim zemljama, i gledamo na tu prošlu recesiju koja međutim još, još uvijek nije daleko iza nas financijski izgledi za, područ, e, za e, period 2014. do 2020. E, zapravo nisu baš rušičasti, obzirom da smo da iza sebe imamo pad gospodarski od 8%. Mi dakle moramo preokrenuti trend u Italiji trenutno postoje velike razlike između sjevera i juga iako smo mi e, neto platiše odnosno više uplaćujemo u proračun eu nego što iz njega dobivamo mi također e, želimo imati koristi od ovih e, od ove politike kohetske politike i želimo postići konkretne rezultate na temelju toga. Na primjer, pokušavamo e, e, primijeniti instrumente kojima bi se investiralo u proizvodnju i u infrastrukturu. Nacionalna vlada također pokušava promovirati e, to da lokalna, lokalni organi vlasti e, polažu račune što se tiče trošenja sredstava. Dakle, pojačavamo kontrolu nad trošenjem sredstava na lokalnoj razini. Mi se koncentriramo na kohezijsku politiku, iako su naši prioriteti manje ambiciozni, moramo poboljšati zaposlenost i povećati proizvodnju. Mi smo prilično zabrinuti zbog ex ante uvjeta koje su uh, prethodni govornici već spomenuli, osobito zbog onih koji se tiču makroekonomskih uvjetovanosti jasno je da ako zemlja ima poteškoća da ispunite makroekonomske uvjete zbog na primjer ekonomske krize čak e, to, bi, to može imati za posljedicu da su sredstva za regionalni razvoj nedostupna E, i to može dovesti do zatvorenog kruga, do e, e, toga da se zemlja ne uspije zapravo oporaviti iz krize i zato moramo naći jedno razumno rješenje za zemlje članice koje su možda u opasnosti da dođu u toj situaciji. Također bih želio spomenuti da su kriteriji iz pakta za stabilnost vrlo važni i ne bih želio da se još teži uvjeti e, pridodaju već teškoj situaciji. Potrebni su nam instrumenti kojima ćemo premostiti jazove između pojedinih regija, kao što je rekao kolega iz Grčke. Hvala lijepa. Sada iz Latvije Gospođa Ozola. Hvala, gospođa predsjedavajuća. Vrlo nam je drago što imamo priliku iznijeti naše stajalište. Najveći izazov za Europsku uniju je osiguranje stabilnog gospodarskog rasta u zemljama članicama i naravno kohezijski fondovi su bitan instrument za postizanje rasta i zato je od bitne važnosti koncentrirati se na ta sredstva i povezati ih sa rezultatima. Naravno, razumljivo je da se financiranje na nacionalnoj, da financiranje na nacionalnoj razini ne može biti samo kofinanciranje, nego nam je potreban jasan plan koji kaže na koji način nacionalni proračun može podržati i nadopuniti plan, planove e, koji se financiraju, programe koji se financiraju iz europskih fondova. Dakle, bitno je osigurati da da se manje razvijene regije razviju kako bi dosegle razinu razvoja u razvijenijim regijama ali e, ne može jedna veličina pasati svima moramo biti fleksibilni možemo e, u svakoj zemlji članici vidjeti koji su naši interesi koji su naši prioriteti osobito u slučajevima kad e, oni koji su od, politički odgovorni, dakle, na primjer parlament, kada su se složili oko toga. Mi u Latviji smo, na primjer, uspjeli e, izaći iz krize 2008-2009, tako da sada možemo upotrebljavati sredstva iz e, fondova Europske unije. Mi smo e, E, donijeli naš nacionalni plan razvoja, to je e, planski dokument koji je u skladu sa strategijom za 2020. Horizont 2020 i sadrži detaljnu analizu naših najvažnijih potreba i rješenja. Htjela bih naglasiti da investicije u infrastrukturu koje su posvećene dugoročnim e, rezultatima i razvoju zato bih htjela naglasiti potrebu e, da svaka zemlja identificira svoje interese i specifičnosti i da se počnu koristiti e, na vrijeme koristiti evropski fondovi hvala lijepa a sada će riječ dobiti predstavnik iz Hrvatskog parlamenta, gospodin javiti za raspravu ponukom govorima gospodina Karoblisa i gospodina Hana. Svojim govorima postavili su buduće odrednice kohezijske politike prema postizanju određenih ciljeva s posebnim osvrtom na poticanje gospodarskog razvoja i problem energetske neovisnosti područja EU kako dolazim iz zemlje koja je najnovija članica EU, evo dozvolite mi da istaknem svoj pogled i ciljeve koji predstavljaju hrvatske prioritete i koji se svakako, rekao bih, uklapaju u opći okvir koji se postavlja, a kojim su govorili prethodni govornici. E, kohezijska politika iz našeg kuta gledanja svakako bi trebalo ciljano utjecati na u prvom redu gospodarski razvoj radi zapošljavanja. Dakle, prioritet dati projektima koji generiraju novo zapošljavanje. Na taj način svakako bi spriječili ovdje ljudi zemalja poput i Hrvatske prema zapadu i da kako približavanje BDP-a tih zemalja onom razvijenih zemalja što je interes naravno i EU i država članica pojedinačno. To naravno mogu biti infrastrukturni projekti, ali svakako bi u fokusu tih projekata trebalo biti stvaranje dakle, uvjeta za gospodarski rast koji generira nova radna mjesta. Kad se osvrnemo na problem energetske neovisnosti o kojem je bilo riječ, područja Europske unije svakako nema nesuglasja da li je to potrebno ili ne. Jedna od mogućnosti je osiguranje više dobavnih pravaca za energente, naročito plin. Problematika transporta plina je svakako s obzirom i na recentna događanja u Ukrajini čini mi se opet u fokusu. Hrvatska, evo dozvolite da vas upoznam da Hrvatska ulaže napore odluka izgradnje terminala za ukapljeni plin na otoku Krku gdje bi se osigurao prihvat velikih količina ukapljenog plina sa tankera čime bi i sebi i Europi mogla osigurati jedan od alternativnih pravaca za dobavu plina i dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da i promoviram taj projekt kao jedan od onih čija se realizacija uklapa u novi okvir u kojem će funkcionirati kohezijski fond a u kojem je jedan od prioriteta usmjerenost na točno određene ciljeve. Hvala lijepa. Prije nego riječ dam povjereniku, za riječ se javio Petru Luha, zastupnik u Europskom parlamentu. Hvala lijepa, drago mi je što je ovdje sa nama danas povjerenik e, i što imamo mogućnost razgovarati sa predstavnicima nacionalnih parlamenta o kohezijskoj politici. E, jasno je da smo svi na istoj liniji, čuo sam dosta o mogućim učincima, e, također i od strane zastupnika u nacionalnim parlamentima, međutim po mom mišljenju premalo smo razgovarali o uzrocima na primjer o tome zašto je e, e, u nekim zemljama članicama postotak povlačenja sredstava iz fondova još prilično nizak. Na primjer, moja zemlja Rumunjska tu ima prilično nizak postotak. Jedan od razloga za to je činjenica da ljudi ne znaju da imaju pravo da bi uopće mogli dobiti sredstva iz europskih fondova. To znači informiranost je različita od zemlje do zemlje. Ja osobno sam u Rumunjskoj e, organizirao jednu informativnu kampanju u periodu 2007. do 2013. Ali to je bila samo kap na e, u moru, odnosno e, ta mala kompanija je mogla polučiti nedovoljne rezultate. Mora se dakle učiniti mnogo više kako bi se informiralo ljude i motiviralo da počnu pisati projekte. Po mom mišljenju to bi bio e, korak koji bismo svi skupa morali e, smatrati prioritetom. Jedan drugi aspekt o kojem želim nešto reći je e, su je javna nabava. Ne samo u Rumunjskoj, nego i u drugim zemljama je to problem. 43% e, prema rezultatima analize o tome zašto je e, povlačenje sredstava iz EU fondova u nekim zemljama tako nisko e, leži upravo u problemima s javnom nabavom jer tu nismo uspjeli postaviti E, osnovne zajedničke smjernice u svim zemljama članicama tako da možemo e, biti sigurni da će se EU sredstva upotrebljavati na učinkovit način i kako bismo doista postizali najveće moguće rezultate e, pomoću tih sredstava. Mislim da su to dvije stvari koje bi nam trebali biti prioriteti. Spominjani su eksante uvjeti, ali e, na vrlo općenit način i ja zato bih htio postaviti konkretno pitanje povjereniku. Kako vi mislite da bi zemlje e, mogle postići napredak u, ta, u te, te dvije stvari i što komisija misli u tom smislu poduzeti. Hvala lijepa, sada ću riječ dati povjereniku Hanu potom će i veleposlanici moći komentirati, ali svi moramo biti vrlo kratki. Hvala. Najprije bih htio e, spomenuti da smo promijenili politiku na način da e, su još uvijek u srcu, u središtu naše politike još uvijek investicije u infrastrukturu. Dakle, daljnje investicije u infrastrukturu su još uvijek neophodne. Međutim, ovo što je rečeno o Latviji, eh, jedan od razloga za eh, odlazak ljudi su vrlo niske plaće. Prilike da se više zaradi u inozemstvu ljude odlače iz zemlje. Ako ako želimo zadržati ljude u zemlji, onda moramo poboljšati ekonomsku situaciju moramo dakle stvarati nova radna mjesta, nove mogućnosti za ljude. To ćemo dakle, e, to će donijeti, dovesti do toga da će postupno i praće, plaće rasti. Dakle, mislim da moramo činiti i jedno i drugo kako bi e, manje razvijene zemlje dostigle razvijenije. E, vratit ću se na komentare kolege iz Grčke, a i iz nekih drugih zemalja. Mislim e, da zato smo e, toliko odlučni da provodimo tu strategiju pametne specijalizacije. Moramo spoznati koje su mogućnosti, specifičnosti svake pojedine regije kako bismo mogli stvarati nova radna mjesta, što je najvažnije davati ljudima mogućnosti i perspektive u regijama gdje su rođeni, a znamo da bi 80% ljudi željelo ostati živjeti tamo gdje su se rodili. Oni, većina ljudi želi umrijeti tamo gdje su se rodili, a ne e, odlaziti trbuhom za kruhom. I tu mogućnost bismo im trebali ponuditi. Što se tiče E, indikatora, moj sunarodnjak je pitao indikatorima, da imat ćemo indikatorime, dakle e, mjere, mjerljive rezultate, odnosno metode mjerenja rezultata. To je treći stup ove nove politike. Tu se radi o mjerljivim rezultatima. Rezultatima koji bi trebali biti postignuti na kraju perioda i koji bi trebali biti publicirani tako da svaki građanin može e, pratiti, odnosno biti informiran o rezultatima e, politike kako bi e, se mogao stvoriti i politički pritisak ako je potrebno to je još jedan element transparentnosti koji bi još više trebao poboljšati e, e, prihvaćenost europskih politika e, među građanima. ekonomski uvjeti nisu eksante uvjeti. Kad govorimo o makroekonomskoj uvjetovanosti, to je povezano sa uspješnosti zemalja članica tijekom ovog perioda. Dakle, ta uspješnost se kreće između 50 do 95%. U nekim regijama Italije 95% ili čak i više. Ako makroekonomske performanse neke zemlje članice nisu takve da zemlja može e, e, kofinancirati projekte, onda se moramo pozabaviti tom temom kako bismo promijenili situaciju i kako bi zemlje članice e, bile u mogućnosti iskoristiti sredstva koja stoje na raspolaganju. Dakle, makroekonomska uvjetovanost je Eh, nešto što ćemo upotrijebiti u krajnje, samo kao krajnje sredstvo ako ništa drugo ne preostaje. Dakle, nećemo, to nije nešto s čime ćemo početi, to ćemo primjenjivati samo kao krajnju mjeru, ovisno o situaciji u zemlji članici, ali nakon što iscrpimo sve moguće olakotne, e, olakotne okolnosti i tako dalje. Što se tiče bdp p-a i drugih brojki, o tome je pitala gospođa Denka iz Danske. Nitko nije sretan zbog toga što je BDP jedini kriterij, jedino mjerilo e, za izračun e, Međutim, do sada se nismo uspjeli složiti mi među zemljama članicama o dodatnim elementima koje bismo mogli koristiti. Na primjer, neke zemlje članice su bile za to da se u obzir uzme visoka stopa nezaposlenosti, dok su druge zemlje, što ne iznenađuje, dakle neto platiše, e, rekli da zemlja koja ima visoku nezaposlenost ne bi trebala zato biti nagrađena time što dobiva više sredstava iz e, fondova za regionalni razvoj. Dakle, trenutno jedina brojka oko koje smo se svi uspjeli složiti e, među zemljama članicama je BDP. Međutim, rasprava o tome traje i mi bismo naravno željeli vidjeti dodatne brojke kako bi poboljšali tu situaciju, ali trenutno je e, tako kako je i moramo iskoristiti sljedeću, sljedeći proračunski e, sljedeće proračunsko razdoblje da tu uvedemo neka poboljšanja. Možda posljednji komentar od kolege iz Hrvatske e, mi daje priliku da nešto kažem i o temi LNG terminala Terminal za ukapljeni plin. Naravno znam za ideju da na e, otoku Krku bude takav jedan terminal. Postoji slična ideja o terminalu u Kopru, e, a još jedan u Trstu. E, iskreno rečeno u toj regiji jedan e, LNG terminal bi bio dovoljan. Mi moramo naći mogućnosti i načine da se e, postigne sporazum gdje bi taj terminal trebao biti. Ponavljam, kad govorimo o novcu iz europskih, europskih fondova jer nije prihvatljivo u interesu e, poreznih obveznika da imamo tri različita LNG terminala u razmaku u, na udaljenosti od 100-150 km. Naravno moramo imati e, sam, sam terminal nije dovoljan, moramo imati i povezanost sa kontinentom dakle veze sa kontinentom, dakle to stvara mnogo e, toga što, što treba razjasniti, e, postoje tu potrebe i neophodnosti koje valja raz, e, razjasniti. Međutim, dio naše politike je i da zamolimo Hrvatsku, Sloveniju i Italiju da se međusobno dogovore i da se to iskoordinira kako ne bismo imali kako ne bi došlo do toga da e, komisija mora tu preuzeti arbitražu. Važno je razgovarati o toj temi i naći načina da se taj problem riješi. Ponavljam, još jednom, hvala vam na vašim, vašem sudjelovanju u raspravi, e, na vašoj velikoj angažiranosti koja je bila vrlo očita. Htio bih E, ja se nadam da će se o e, sporazumima o partnerstvu e, i dalje razgovarati i uvijek ima mogućnosti da se nešto popravi i da se nešto nauči. Nešto toga smo već usvojili, ali sedno možemo i nastaviti raditi na daljem poboljšavanju. Hvala povjereniče, a sada veleposlavnik Sotiropoulos. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Samo kratko, e, gospodin Pickhuber je spomenuo moju e, moj zavičaj, ja se potpuno slažem sa njegovom s njegovim komentarom, mislim da je E, spomenuo ulogu kohezijske politike u e, osnivanju novih malih i srednjih poduzeća. Ja se potpuno slažem sa time što ste rekli. Hvala lijepa. Time završavamo ovaj prvi dio e, sastanke. Sad, su nam, sad nam je potrebna kratka pauza, pola minute, ali molim vas da ostanete u dvorani, e, odmah ćemo nastaviti sa radom. Svi koji želite ostati na drugom dijelu sastanka, koji želite ostati na drugom dijelu sastanka, molim vas da sjednete. E, drugi dio se odnosi na izazove izravne primjene i prvo ćemo čuti zamjenika ravnatelja opće uprave regio Europske komisije koji se bavi upravo tom implementacijom i koji će nam reći nešto prvi, gospodin Popans. Hvala lijepa, hvala što ste me pozvali na ovaj jako važan sastanak i želim dobrodošlicu predstavnicima nacionalnih parlamenta. Već je do sada puno toga rečeno i ne želim ponavljati sve što je rečeno, ali za početak bih htio reći da smo zahvalni parlamentu i vijeću na e, usvajanju regulatorne baze. Mislim da je to jako važan korak zato što nam e, otvara put za finaliziranje programskih dokumenata sa državama članicama. Kada kažem finaliziranje, e, to znači da naravno sada moramo intenziv, intenzivirati bilateralni rad sa državama članicama i regijama, a imamo pred nama je još jako puno posla kako bismo bili sigurni da pripremi dokumenti budu spremni i da možemo početi implementirati ove programe za europske strukturalne fondove za sve države članice i regije. Svrha, odnosno cilj naravno je da se ta ulaganja pokrenu 2014. ali za to nam treba vrlo, vrlo intenzivna suradnja. Sada bih samo vrlo ukratko vam predstavio eh, kakvo je trenutno stanje stvari, jer iako imamo usvojene propise koji će vjerojatno mm, prije Božića biti i objavljeni, komisija je očekivala da će to tako biti, znali smo da će to malo potrajati i upravo zato smo prije godinu i pol državama članicama predložili jedan proaktivan pristup, dakle da ne čekaju posljednje završne verzije uredbe, nego da već u u početku odmah počnu raspravljati o tome koji su to prioriteti, možda da nakratko puste na, na stranu raspoloživa sredstva, iznose, a da se usredotoče na konkretne izazove i potrebe naših država članica regija. I isto tako da provedu jedan neformalni dijalog. Dakle, prije godinu i pol e, su službe komisije pristupile jednom integriranom pristupu pristupu. Dakle, uredba pokriva pet različitih fondova i zato smo izdali zajedničko mišljenje za svaku državu članicu koju smo poslali državama članicama. Zamolili smo ih da proučete dokumente, rasprave ih i da nam jave e, što o tome misle. I dakle, tu se radilo o utvrđivanju tih razlika i prioriteta za sljedeće razdoblje između 2014. i 2020. Moram reći da, su, da je većina država članica ozbiljno shvatila ovaj neformalni dijalog i da smo već imali sastanke sa različitim državnim tijelima, uglavnom onima koje se bave na nacionalnom i, nacionalnoj i e, lokalnim, regionalnim razinama e, pripremom e, sljedećeg programatskog perioda i moram reći da otprilike polovica država članica će nam dati vrlo dobro e, razrađene, vrlo zrele e, sporazume o partnerstvu vrlo početkom sljedeće godine nakon što usvojimo ove, ovu uredbu i nadam se da će to sve biti vrlo brzo riješeno. Međutim, ipak podsjećamo da svaka država članica mora sastaviti jedan razrađen i zreo nacrt ugovora o partnerstvu u kojem ćemo u detaljima vidjeti sve ono o čemu smo čuli u prvom dijelu današnjega sastanka. Svaka država članica dakle mora imati sporazum o partnerstvu, ali također uz njega mora imati e, razvijena barem tri programa jer mi ipak financiramo specifične programe i neke države članice koje su se odlučile na regionalne e, programe morat će imati još detaljniju, još veću pripremu. Dakle, sve u svemu imamo 28 sporazuma o partnerstvu i više od 350 programa. Zapravo, bolje rečeno, više od 500 programa ako uzmemo u obzir sve skupa fondove. Dakle, puno, puno je posla pred nama, ali moramo vrlo jasno reći da je najvažnija stvar kvaliteta tih dokumenata. To je naprosto eto, jedna mogućnost za nas da sastavimo e, na kvalitativan način programske dokumente i da također oni odražavaju sve ono čemu smo danas već čuli. Dakle, u što mislimo da su nam izazovi? Prije svega to je strateška baza za a, buduća ulaganja. Kao što je već rečeno, mi se nastojimo odkloniti od e, običnih projekata apsorpcije i želimo se uključiti na, odnosno koncentrirati na projekte koji će potaknuti rast i zapošljavanje. I također bismo htjeli podržati strukturne reforme u državama članicama, stvaranje radnih mjesta, dugoročni rast i, i održivost. Također želimo da regije država članica pronađu utvrde vlastite kompetitivne prednosti, da vide gdje je potrebno dodatno uložiti kako bi se upravo ta konkurentnost potaknula. I upravo zato smo došli do tog principa e, uvjetovanosti. To je danas već puno puta spomenuto, ali ja želim to ponovno naglasiti. Ovo je jako važan dio našeg programa jer eksante uvjeti su naprosto nužni preduvjeti koje moramo imati ako želite postići uspješne rezultate iz našeg projekta. I Dakle, uvjeti ex ante su definirani, odnosno razrađeni na osnovu e, našeg dosadašnjeg iskustva i sadašnje situacije. Neki su spomenuli i horizontalne uvjete, kao što je to recimo javna nabava, kao što je pre, e, prenošenje e, europskih direktiva, to su također važni uvjeti koje treba ispoštovati. Međutim, imamo specifične ex ante uvjete za pojedinačne sektore, primjerice e, za mladež, za pametnu specijalizaciju. To, nije, to nisu izborni uvjeti. Oni naprosto moraju biti ispunjeni prije nego što krenemo ulagati u ta područja. Jer, jer ako to nemamo, onda nećemo moći na učinkovit način trošiti novac europskih poreznih obveznika i komisija će morati ograničiti trošenje u određenim područjima ako nemamo ispunjenja ovih uvjeta. Moramo biti sigurni da imamo dakle prioritete i pazimo na koncentraciju. Sa svakom državom članicom smo nastojali postići fleksibilnost, međutim e, širenje svih raspoloživih sredstava na baš sva područja što to je često važnost političkog stajališta, a ne bi trebalo biti pravo rješenje, jer naši su resursi ipak limitirani i moramo se usredotočiti na određena područja. Tako stoji i u stajalištima komisije i u našem okvirnom dokumentu i mislim da to moramo ozbiljno shvatiti kako bi e, sredstva bila koncentrirana. I posljednje što želim reći jest o orijentaciji troškova na rezultate. To je također jedna važna novost u našem okviru, regulatornom okviru, zato što to mijenja cjelokupnu logiku. Dakle, prvo želimo vidjeti koji su to rezultati koje naše sredstva trebaju postići i htjeli bismo vidjeti koji su to indikatori u programima koji moraju biti i ambiciozni, ali i pragmatični i precizni. I dakle onda to sve moramo, kad jednom to sve ustanovimo, možemo reći da ovaj konkretan dio projekta e, predstavlja nešto što treba, e, što treba e, uzeti u obzir, da je to recimo neka slaba točka koju definitivno trebamo riješiti prije nego što počnemo davati sredstva. Dakle, sada priprema i određivanje ciljeva treba biti odrađena kako treba i bez toga ne možemo odobriti nove programe, pogotovo e, ni programe, ali i partnerski ugovor o partnerstvu također mora odražavati te iste načela. Kao što već re, rekoh, nadamo se da će svi dokumenti biti usvojeni unutar mandata ove sadašnje komisije, sastava komisije, međutim to jako ovisi o državama članicama, o regijama i o dobroj suradnji u smislu da oni, e, da oni iznađu, odnosno, e, iznađu potrebne dokumente. Naravno, parlamenti ovdje mogu i moraju igrati vrlo važnu ulogu u ovome periodu jer ono sve što smo spomenuli, primjerice eksante uvjeti, obično e, traže izvisne e, zakonodavne promjene ili prilagodbe što je posao nacionalnih parlamenta. Međutim, također treba, e, trebaju sudjelovati i u raspravi o prioritetima, recimo imamo te, to načelo partnerstva u našim uredbama, međutim parlament je taj koji mora osigurati nacionalnu raspravu o svim prioritetima za sljedeće razdoblje financiranja. Eto, to je bilo ono što sam htio danas reći, ali e, odgovorit ću na sva vaša pitanja ako ih ima. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospođi Virginiji Baltratijene iz Litve. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, e, dragi kolege. Najsredačnije bih htjela zahvaliti zahvaliti e, gospođi Hübner na pozivu i na prilici koja mi je dana da vam se danas obratim. Mislim da aktivan dijalog između parlamenta i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta jest jedna dobra vježba, da tako kažem, u e, dobrom, dobroj primjeni kohezijske politike. Također pohvaljujem e, doprinos odbora regiji i komisiji, zato što radi se ovdje o jednoj vrlo ambicioznoj politici koja otvara nove mogućnosti, promiče, promiče inovaciju i stvaranje novih radnih mjesta. Litavsko predsjedništvo je bilo suočeno sa različitim e, izazovima. Prije dva dana, 25.11. imali smo u Vilniusu jedan sastanak predsjedništva također i sastanak voditelja odbora za okoliš e, i lokalnih i odbora za državnu administraciju i lokalne vlasti. Htjela bih također zahvaliti ponovno gospođi Hübner i gospodinu Hanu na njihovim e, izvrsnim prezentacijama i na zanimljivoj raspravi. Lisabonski ugovor je e, položio temelj za sudjelovanje građana i za e, bolju povezanost između europskih institucija i javnosti. Uloga nacionalnih parlamenta znatno je ojačana sa novim e, višegodišnjim e, financijskim okvirom mi, predstavnici nacionalnih parlamenta, moramo u potpunosti iskoristiti prilike koje su nam dane i e, zauzeti jednu aktivnu ulogu kako bismo osigurali napredak čitave Europe i naših država. Nacionalni parlamenti mogu postati ključni partneri za Europski parlament i za druge europske institucije u smislu oblikovanja kohezijske politike i praćenja njezine primjene. Zato moramo u potpunosti iskoristiti i formalne i neformalne konzultacije koje imamo. E, danas smo vidjeli jednu vrlo živahnu raspravu na različitim razinama o izazovima koje nam predstavlja kohezijska politika i mislim da ako želimo najbolje rezultate i e, učinkovito korištenje strukturalne podrške iz Europske unije moramo se prije svega osvrnuti i vidjeti što smo naučili iz sadašnjeg programskog razdoblja koje nam se bliži kraju. Naš glavni cilj je da izmjerimo i da shvatimo što je bilo dobro, e, a gdje smo pak imali najteže probleme, gdje smo možda učinili neke podrške, e, pogreške koje u budućnosti treba izbjegavati. Drago mi je da mi u Litvi imamo model jednog administrativnog kontrolnog sustava koji osigurava e, odgovorno trošenje europskih sredstava. Također bih htjela napomenuti da Litavski parlament u, u ovom financijskom e, periodu do 2013. je usvojilo jednu rezoluciju o glavnim načelima za parlament i za vladu u primjeni strukturalne, e, strukturalnih potpora Rezolucija je navela glavne strateške prioritete u smislu ojačanja e, konkurentnosti e, naše litarske ekonomije. E, svake godine vlada parlamentu izdaje jedan vrlo detaljan izvještaj o trendovima konkurentnosti ekonomije. Taj izvještaj o konkurentnosti e, također prati i izvjesni e, popis indikatora koji su zapravo e, kriteriji kojima se ocjenjuje učinkovitost projekata. Tom rezolucijom naši su političari odlučili ukloniti, podignuti ovaj, ovaj sustav praćenja na sustav jednog parlamentarnog nadzora. I sada zastupnici u Litavskom parlamentu imaju prilike sudjelovati u specijaliziranim odborima na kojima se raspravljaju ta, ta izvješća o praćenju e, korištenja sredstava iz Europske unije. E, čuli smo, e, tamo onda čujemo prezentacije na tu temu i to je zapravo jedna vrlo učinkovita mjera koja osigurava da institucije se trude najviše što mogu. Mislim da moramo osigurati veći parlamentarni nadzor i htjela bih spomenuti nekoliko problema s kojima se tu suočavamo. Kao prvo, Prilično često dolazi do e, podjele na e, nadležnosti između različitih odbora, recimo odbora za gospodarstvo, za vanjske unutarnje poslove i tako dalje i tako dalje. Dakle, treba koordinirati djelovanje kako bismo imali sustavno praćenje. Kad kad imamo i manjak političke volje za donošenje odluka u tome području, a kad kad vidimo i različite poglede kada govorimo o nacionalnim pitanjima i EU pitanjima procedure kohezijske, politike vrlo su složene. Dakle, tu imamo čitav niz institucija i ureda koji tu sudjeluju i imamo jako puno informacija s kojima se moramo nositi. Jako sam zadovoljna što je puno pažnje poklonjeno koristi koju ti projekti nose samome društvu moji kolege, svi ćete se sigurno složiti da imamo, uvijek bude slučajeva kada neki projekt izgleda jako dobro, međutim na kraju ne daje željene rezultate i mislim da u takvim slučajevima mi, zastupnici u parlamentu, bismo trebali pozvati e, predstavnike lokalnih ili regionalnih vlasti u jedan dijalog jer su oni odgovorni za primjenu tih projekata ne trebamo samo fizičke ovdje pokazatelje, moramo isto tako ocijeniti i učinak na određeni dio ekonomskog ili gospodarskog okružja. Moramo biti također svjesni i pogleda same zajednice ili na, i također svjesni e, dominantnih trendova. Mislim da u novoj kohezijskoj politici ćemo više paziti na kvalitativne ciljeve i na praćenje istih moramo puno pažnje usmjeriti na ocjenu učinka e, ovakvih intervencija i kako primjena implementacije ovih projekata utječe na postizanje zadanih ciljeva. Buduća kohezijska politika ima u svojim rukama sve alate koji jasno e, pokazuju pokazatelje E, za praćenje i za ocjenu. E, indikatori za ocjenu uključuju i disciplinu. Imamo dakle jako puno mjera, ali na kraju ono što je bitno jest da li smo postigli zadane e, pokazatelje. Sa jasnim sustavom pokazatelja parlament se može lakše uključiti u praćenje i zato ću vam dati nekoliko primjera koliko možemo poboljšati u tom smislu. Kao prvo, jasan sustav praćenja na nacionalnoj razini je nešto što nam treba. Dakle, trebamo imati jasne odgovornosti za svaku instituciju i, moramo imati jasne postupke. Postupci kao takvi moraju biti pojednostavljeni. Moramo imati jasnije scheme primjene ili administracije. Također trebamo imati jasne kompetencije svakog specijaliziranog odbora u parlamentu. Specijalizirani odbori također trebaju sudjelovati u postavljanju investicijskih prioriteta. Također treba nam i parlamentarni nadzor koji se također mora odvijeti i u prijelaznim fazama nekoga projekta. I još jedno jako važno područje našeg praćenja jest da ocjenjujemo korisnost projekta za društvo. Dakle, treba nam aktivne stalne konzultacije sa EU institucijama, sa nacionalnim e, tijelima, sa socioekonomskim partnerima. E, mišljenja građana su također jako važne. Zastupnici u parlamentu ipak predstavljaju narod. Narod ih je izabrao i oni moraju znati, najbolje znati njihove potrebe i njihove interese. Mi moramo osigurati da financiranje iz Europske unije u potpunosti odražava potrebe naših ljudi. E, također pokušavamo uključiti i lokalno stanovništvo u procese planiranja i druge aktivnosti. Također namjeravamo uključiti i ljude i u proces parlamentarnog nadzora. Moramo uključiti i primijeniti e, ne samo praćenje na temelju statističkih indikatora i fizičkih indikatora. E, praćenje mora također uključivati i ankete i slične analize. Parlamentarni nadzor mora biti napravljen tako da odražava specifičnosti određene države, međutim razmjena najboljih praksi, primjerice kao na ovom sastanku, ciljani sastanci, konferencije, neformalni sastanci i razmjene mišljenja također imaju jako važnu ulogu. Uspješna primjena kohezijske politike ovisi o našem stavu, o našoj volji da se uključimo, jer uloga nacionalnih parlamenta, odgovornost nacionalnih parlamenta je ogromna. Hvala vam lijepo svima još jedan put što ste mi dali priliku da s vama danas podijelim svoje mišljenje o ovoj važnoj temi i pozivam sada kolege na raspravu o ovoj važnoj temi. Nadam se da ćemo čuti puno zanimljivih mišljenja i novih informacija. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala. Evo sada dajem riječ gospodinu Janisu Kefalo Janisu. Iz Kolega iz Grčkog parlamenta. Hvala Gospođo predsjedavajuća, želim reći nešto o ulozi Grčkog parlamenta kod monitoringa e, ove kohezijske politike. E, trenutna kriza u Grčkoj je proizvod e, onoga što se događalo prošlih desetljeća. E, mi moramo europsku kohezijsku politiku formirati na taj način da se e, takve tendencije u Europi više ne događaju u u Grčkoj od, od 1995. do 2011. došlo je do gospodarskog rasta. Međutim, nakon jednog vremena pregovora taj će razvoj sada imati biti od koristi za cijelu Europu. Bitno je da se ta sredstva stave na raspolaganje regijama. Mi smo ustanovili prioritete u vezi sa provedbom ove kohezijske politike. Moramo e, sredstva iz strukturnih i investicijskih fondova od 2014. do 2020. koristiti najbolje što je moguće jer to je za nas jedinstvena prilika da se e, uhvatimo u koštac sa problemima i postignemo jedan razvoj koji će naše regije učiniti konkurentnijima. Najvažniji cilj u razdoblju 2014. do 2020. sastoji se u tome da e, što veća sredstva usmjereno prema tome da se e, da dođe do privatnih investicija želimo osigurati da se ispune osnovni preduvjeti za e, stabilnost i blagostanje ali također želimo poduzetnički duh i osobito želimo bolju kvalitetu života bolji životni standard i e, dodanu vrijednost za našu zemlju. Ovaj period želimo e, posvetiti borbi protiv nezaposlenosti i to tako što ćemo e, poboljšati našu konkurentnost i e, smanjiti, odnosno ukinuti gospodarsku i, gospodarsku socijalnu nepravdu. To je naime najveća prepreka razvoju. Moramo imamo, mi imamo pet prioriteta e, koje smo predložili komisiji, dakle to su različita područja koja smo e, imenovali. Kao prvo želimo pojačati našu konkurentnost, osobito e, malih i srednjih poduzeća, želimo jačati poduzetnički duh i želimo predsjedavajuća moli govornika da e, malo sporije čita, to inače vrijedi i za druge govornike, da nije dobro ako prebrzo čitate, onda prevoditelji ne uspijevaju prevesti. Dakle, najvažniji prioritet e, osobito ima veze s tim da e, želimo primijeniti jedan novi model razvoja dakle osim konkurentnosti želimo veću specijalizaciju a pritom e, veliku ulogu ima naravno turizam kao drugo razvoj ljudskih resursa i socijalna integracija e, osim toga e, važan je i prioritet također i borba protiv e, posljedica krize, dakle borba protiv siromaštva i e, nezaposlenosti. Dakle, želimo se uhvatiti u koštac sa strukturnim e, problemima. To su velike dimenzije, osobito kad je riječ o nezaposlenosti među mladima. Tu želimo provoditi jednu aktivnu politiku potrebno nam je dobro, su nam dobro izrađeni planovi. To je vrlo važan instrument. Znamo da je neophodno postići poboljšanja u E, grčkom obrazovnom sustavu i e, da je potrebno bolje povezati obrazovni sustav sa gospodarstvom kako bismo uspjeli stvoriti nova radna mjesta i moramo naći instrumente za borbu protiv nezaposlenosti. Nadalje, e, zaštita okoliša. Mi želimo jednu politiku koja će biti dobra za naš okoliš, dakle gospodarstvo koje će biti, e, neće biti povezano sa velikim emisijama CO2, e, želimo zaštititi naše, naša kulturna dobra i naša, e, naše resurse, želimo otvoriti nove izvore energije i važna, važna nam je i energetska učinkovitost, to nam je jedan od važnih ciljeva Dakle, zaštita okoliša koji je naravno važan resurs za nas i jedno važno područje razvoja. Nadalje, još jedan tematski prioritet je modernizacija, odnosno dopuna infrastrukture koja je važna za naš razvoj. Tu se, na primjer, radi o nekim vidovima transporta, tu moramo učiniti neke razvojne korake, na primjer kod prometa, kod e, recimo e, željezničkog prometa. Još jedan prioritet je razvoj održivog gradskog e, transporta, gradskog prometa u pri čemu naravno se mora uzeti voditi računa o zaštiti okoliša E, nadalje želimo iskoristiti naše kapacitete kako bi e, povećali našu neovisnost od uvoza energenata, moramo poboljšati opskrbu električnom energijom, modernizirati mrežu, a isto vrijedi i za plinovode. Što se tiče ušteda energije, to moramo poticati, e, potrošači moraju bolje koristiti lokalne proizvođače energije. Jedna od, jedna, jedan od osnovnih e, prioriteta za grčki parlament je e, partnerstvo 2014. do 2020. ali moramo doći do toga da učinkovitost javne uprave i e, lokalne samouprave bude povećana. Sve te mjere e, koje proizlaze iz obaveza e, iz naših preuzetih obaveza dakle zapošljavanje, gospodarski rast, razvojni programi, također i na lokalnoj razini. Cijene dame i gospodo, jedan važan faktor u realizaciji svega e, rečen što sam rekao, a to pokazuje i iskustvo je suradnja svih sudionika, svih aktera i e, suradnja svih na ostvarivanju zajedničke vizije. Ako nam uspije e, savladati sve te izazove, da bismo uspjeli savladati sve te izazove moramo složno e, raditi, inače nećemo uspjeti postići te ciljeve na europskoj razini, postoje novi poticaji, u području inovacija i istraživanja. Fondovi su glavni izvor sredstava i e, želim napomenuti da mi naravno nismo zaboravili niti makroekonomske e, elemente. Mi imamo naravno gospodarske probleme, međutim zato nam je potrebna suradnja u okviru makroregija, također i u smislu e, veće konkurentnosti i zato e, predlažemo izradu jednog e, izvješća na E, vlastitu inicijativu o strategiji razvoja e, makroregija u e, području sredozemlja. Taj Mislim da uspjeh naše politike u velikoj mjeri ovisi o europskim građanima. Europski parlament je učinio sve kako bi se ti ciljevi realizirali i kako bi i kako bi uključio građane u e, te inicijative mislim ako nam uspije da e, približimo te, e, te naše vizije europskim građanima i ako postignemo da svi akteri surađuju i da se izvjesne teme bolje shvate na svim razinama i, i na regionalnoj i na nacionalnoj razini da se time postigne veća fleksibilnost u nošenju sa krizom u europskim regijama, onda mislim da ćemo uspjeti izaći na kraj sa krizom. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospodin Robra ministar iz Savezne zemlje Saska Anhalt i član odbora za europske poslove Njemačkog Bundesrata. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Dragi kolegice i kolege, dame i gospodo, u ugovoru o funkcioniranju Europske unije e, jasno su određeni ciljevi e, naših e, ovih strukturnih fondova. E, ti fondovi igraju važnu ulogu u postizanju e, ciljeva e, strategije za Europu 2020. mjere su također i predmet nacionalnih E, razvojnih programa i preporuka komisije zemljama članicama. Europski e, strukturni investicijski fondovi nisu proračun iz kojeg se može e, svatko služiti kako hoće, nego oni mogu i moraju na svoj specifičan način doprinijeti postizanju ciljeva strategije za Europu 2020 što se intenzivnije bavimo e, tim sporazumima o partnerstvu utoliko više e, primjećujemo da ciljevi da postoji povezanost između ciljeva regionalnog razvoja i ciljeva na e, evro, razini Europske unije. Kako strategija za Europu 2020. ne bi dala nezadovoljavajuće rezultate kao prethodna, mislim da treba uzeti u obzir e, teritorijalnu dimenziju. Naravno da taj pojam najprije treba jasno definirati. Ja pod tim podrazumijevam jedan trodimenzionalan koncept koji e, i na europskoj i na nacionalnoj, regionalnoj, na komunalnoj ebini e, u jednakoj mjeri mora biti uzet u obzir. Prva dimenzija je jedno izjednačavanje između e, pojedinih regija, dakle razlika na gospodarsk, u gospodarskom i socijalnih, i socijalnih neravnoteža dakle jedno teritorijalno ujednačavanje. Druga dimenzija, dimenzija je teritorijalna integracija e, koja obavezuje političke aktere u Europi da kako horizontalno tako i vertikalno e, svoje kompetencije e, primjenjuju E, na jedan e, odgovarajući način. Treća dimenzija traži umrežavanje aktora, aktera e, iz javne, privatne i iz sfere civilnog društva. Osnovni ciljevi za strategije za Europu 2020. daju nam jedan instrument za postizanje tih ciljeva, odnosno za usklađivanje ciljeva na europskoj razini sa ciljevima na regionalnoj i lokalnoj razini. E, pritom nam e, strategija daje dovoljno manovarskog prostora za iznalaženje e, inovatnih rješenja za suočavanje sa lokalnim problemima zemlje i regije moraju naime ići različitim putevima do e, tih ciljeva. Same zemlje članice e, e, se s tim procesom nose na jedan strukturiran način pomoću svojih nacionalnih programa. Za regije su ti dokumenti planski dokumenti i operacionalni programi e, osnovna poluga kojom e, će europsku strategiju lokalno primjenjivati i realizirati iako se u strategiji 2020 ne govori o e, diferencijaciji od regije do regije svejedno ta strategija mora biti primijenjena na fleksibilan način uzimajući u obzir razlike između regija. To znači e, da e, se u različitim regijama mora e, spoznati specifičnosti kako bi se postigli ukupni ciljevi. Ima različitih razloga zašto ukupni ciljevi nisu prenosivi na sve regije na primjer za neke e, regije su pojedini ciljevi preambiciozni a moguće je i da su potpuno nerealistični ne mogu sve regije postići iste ciljeve konačno postoje razlike u potencijalima između pojedinih regija i, između postoje razlike između načina kako pojedine regije mogu dati svoj doprinos dakle što se tiče teritorijalne kohezije mora se s jedne strane e, e, osigurati da slabije razvijene regije ne zaostanu previše, a s druge strane da one jače razvijene regije e, i postignu i više nego što su ciljevi strategije 2020. kako bi ukupni ciljevi na europskoj razini bili postignuti. Tu postoji donekle opasnost od jedne izvjesne regionalne polarizacije, o tome je već danas bilo riječi. Zato će u ovom procesu izrade programa biti neophodno razviti regionalne e, scenarije koji su prilagođeni okolnostima u svakoj pojedini, pojedinoj regiji. U osnovi su moguća zamisliva tri scenarija. Prvi scenarij počiva na pretpostavci da će najjače razvijene regije biti e, najbolje u mogućnosti e, još dalje postići još daljnji razvoj. U tom smislu e, te jače razvijene regije imaju na neki način funkciju lokomotive koja dalje vuče Europu Međutim, u tom scenariju problem leži u tome da se povećavaju dispariteti razlike između pojedinih regija, odnosno između razvijenih i manje razvijenih. Drugi scenarij počiva na tome da slabije razvijene regije zapravo moraju dati jednako, relativno isti e, doprinos razvoju. E, dakle, e, treći scenarij je suprotan od onog prvog, dakle počiva na pretpostavci da jače razvijene regije ne mogu uvijek zapravo još poboljšati svoje e, rezultate jer su već iskoristile svoje potencijale e, tako da zapravo slabije razvijene regije više mogu doprinijeti postizanju ciljeva strategije za 2020. Dakle, e, tu bi došlo do najjačeg smanjenja razlika između pojedinih regija i tu bi e, se e, došlo do najvećeg približavanja između regija. E, niti jedan od tih scenarija ne može se smatrati jedinim primjenjivim rješenjem i schematske upute su tu od male koristi. E, mora se naći odgovarajući put za svaku pojedinu regiju, ali to ne znači da se pritom, e, se pritom može postupati proizvoljno. Kako bismo pojačali našu kohezijsku politiku, potrebna nam je najveća moguća fleksibilnost. Van svake sumnje strategija Europa 2020. E, e, dovoljno je, e, omogućuje takvu e, koordinaciju između tih regionalnih strategija kako bi se izbjegli negativni efekti. Pritom samo integrirani regionalni razvoj može e, postići jednu ravnotežu. U tekućem procesu e, programira, međutim ne smije se to pobrkati sa centralizacijom i ne smije se pobrkati e, razine. Nekoliko primjera, nove uredbe propisuju izvjesnu koncentraciju kako bi se e, pojačao efekt poluge, međutim ima smisla za, za neke regije e, ograničiti e, ciljeve, na primjer na tri tematska područja umjesto na četiri, kako bi se e, optimirala učinkovitost upotrebljenih sredstava. Međutim, e, ne možemo to pojednostaviti na e, formulu e, mnogo, mnogo pomaže. To nije uvijek slučaj. Kolač koji je na jelovniku o kojem smo danas već nešto čuli možda se sastoji 80% od e, tri sastojka brašno, jaja i mlijeko ali bez daljnjih sastojaka kao što su na primjer začini e, rezultat ukupan rezultat ne bi bio dobar dakle upravo ti mali sastojci imaju najjači učinak i efekt. Zato ima smisla e, kad postignemo tih 80%, kod preostalih 20% imati restriktivne preduvjete kako kako bi se sredstva učinkovito upotrebljavala, iako socijalno-ekonomska analiza pokazuje da tu postoje slabosti. Ako želimo teritorijalnu e, koheziju, ako e, komisija temelji svoje, svoju politiku na e, prosjeku, statističkim prosjeku i pritom previđa odstupanje od tog prosjeka, po mom mišljenju kohezijska politika E, ne može postići one učinke koje bi inače mogla postići. Po mom mišljenju povezivanje strategije za Europu 2020 sa novom kohezijskom e, politikom postavlja pred nas velike zahtjeve. Nitko ne spori da će nova kohezijska politika imati nadalje učinke koji će e, imati za rezultat e, izjednačavanje između regija ali nova kohezijska politika odnosno akteri koji su za nju odgovorni moraju e, svaki preuzeti svoj dio odgovornosti i zato nam je neophodan jedan e, odnos međusobnog povjerenja i dobre suradnje. I na kraju e, teritorijalno upravljanje nas obavezuje na e, razmjenu iskustava i mišljenja između svih aktera na svim razinama europskoj, regionalnoj, nacionalnoj i nada sve s obzirom na ostvarivanje ciljeva neophodno je da se e, jača pristup od ozdola na gore tako da e, u odboru e, tako da se i odbor regiju mora jako angažirati u tom pogledu u uvjetima sve veće globalne umreženosti E, potrebna je sve veća suradnja da bismo postigli e, održivi, trajni održivi rast. Zato nam je potrebna nova ravnoteža između jednog centralnog upravljanja i decentralizacije, između globalnog i lokalnog. E, građani moraju imati svoju ulogu u tome. Upravo to nam je potrebno i kako bismo E, integrirali, odnosno pojačali teritorijalnu dimenziju u novoj kohezijskoj politici. Hvala. U redu, sada prelazimo na danski parlament, Folketing, e, gospođa Mete Hermin Denker. Hvala. Dosta smo već govorili o drživosti na svu sreću i ako uh, hoćemo promijeniti ranjivu lokalnu zajednicu i učiniti je održivijom, moramo prvo utvrditi na koji način sami potrošači procjenjuju to. I sada ću vam reći kako oni gledaju u Danskoj na e, održivost. pretvaranja ovog svijeta u bolje mjesto, ljubav, e, mir, razumijevanje, to nije ono što funkcionira kada se radi o danskim potrošačima. Danskim potrošačima su važni e, ja, moja obitelj, mjesto gdje radim i moja lokalna zajednica. Dakle, njih samo zanima njihova najbliža okolina i ako želimo e, promijeniti njihov stav prema održivosti moramo razmišljati i djelovati lokalno. No s druge strane oni jako vole vršiti promjene na lokalnom nivou. E, ako dođe do otvaranja novih radnih mjesta e, ili ako se poboljša socijalna situacija, to im se sviđa. Oni vole biti dio jedne veće cjeline, ako je to nešto što možemo učiniti zajedno, nešto što nas sve povezuje kao obitelj, kao prijatelje, kao susjede, onda će se svi uključiti i svi oni vole štedjeti novac. Oni ne vole baš riskirati puno. Spremni su malo riskirati, ali ne puno. I također ti građani žele znati koju ću ja koristi iz toga izvući tako da oni vole lokalne promjene, e, brinu za svoju e, lokalnu zajednicu, za svoju obitelj, ali žele biti dio veće e, šire zajednice, ne žele baš riskirati i ne žele puno novca potrošiti. Kako smo mi upotrijebili ta naša saznanja, kako bismo proizveli produktivne i održiva, produktivne održiva ulaganja u Danskoj. Imamo jedan lijepi e, otok Samsu na kojem živi manje od 4000 stanovnika i oni se suočavaju sa velikim brojem problema s kojima se inače suočavaju ruralni okruzi. Znači, e, zatvaraju se radna mjesta, e, odljev stanovništva i oni su odlučili da će u toku roku od 10 godina taj otok će morati koristiti 100% samo obnovljive izvore energije. Znači to im je bio cilj koji su se oni sami zadali. I to su postigli. Kako mi možemo postići da 4000 ljudi u jednoj lokalnoj zajednici ide u istom cilju? ka cilju održivosti. Na taj način da ih angažiramo, ali ne na onaj način na koji to čini političari kad obično govore e, mi e, u to uključujemo građane, to nam je plan, e, hoćete li se priključiti ili ne. Ne, nismo to učinili na taj način. Ovoga puta smo to napravili na taj način da smo uvažili mišljenja lokalnog stanovništva. Oni su rekli mi bismo htjeli da posto E, ovisimo samo o obnovljivim izvorima e, energije. I onda smo ih pitali na koji način. Onda su e, neki farme rekao ja želim proizvoditi biomasu iz slame. Ovaj je rekao ja hoću vjetroelektranu. Treći čovjek je rekao ja ću pokrenuti to planu koja će davati održivu održivo grijanje za cijeli otok jer svi su onda osjetili na koji način će to utjecati na njihovo, njihove financije. Znači oni sada kupuju slamu od lokalnih farmera, što znači da novac ostaje u lokalnoj zajednici. Znači, otočani su bili uključeni u to. Oni moraju nešto uložiti, ali imaju veliki povrat. To im je osnažilo motivaciju i oni su bili spremni još više raditi. Svi su pitali šta ću ja zaraditi. Farmer Eh, je zaključio da mu je dobro da slamu pretvara u energiju, a hotelijer eh, može eh, iznajmljivati sobe ljudima iz cijelog svijeta koji dolaze se upoznati sa projektom. Mnogo toga se dešavalo, mnogo, mnogo radnih mjesta se otvorilo na tom otoku koji je prije toga patio od odljeva stanovništva. Oni su svi znači bili dio tog jednog velikog projekta koji se još i dalje širio obnovljiva energija je bio jedan projekt Spomenuo sam, spomenula sam vjetroelektrane, znači turbine. Znate što se događa kada e, izgradite, kada postavite turbinu blizu nečije kuće, onda taj čovjek to gleda i kaže, hm, ružna je, velika je i čujem taj e, zvuk 24 e, sata dnevno. Ali što se događa kada ste vi vlasnik te turbine? te vjetrenjače i ako znate da ona generira energiju koju koristi vaša kuća. Vi koristite to u svojom, svojem kućanstvu. Znači to je onda vaša turbina. I uvijek vam se nešto čini ljepše kada je vaše. I sve te turbine su lijepe tim ljudima zato što su njihovi vlasnici upravo oni. Znači lokalni poslovni ljudi, općina i sada oni imaju novu ambiciju oni žele da do 2030. uopće ne koriste fosilna goriva i ja sam sigurna da će oni to postići jer oni su već e, jako daleko uznapredovali. Dvije trećine e, komunalnih vozila koje koristi općina, općina e, idu na solarnu energiju, odnosno koriste se energijom iz solarnih izvora. Prije toga je taj otok bio problematičan, znali smo da se tamo gube radna mjesta, ali sada E, se stvar promijenila. Znači, e, uvijek morate prepoznati specifičnosti kulture i održivost zasnovati na tome što imate, znači ne uvoziti rješenja izvana. Znam da je opasno to reći u globaliziranom svijetu e, gdje se obrazci potrošnje određuju na osnovu toga što nam nudi cijeli svijet, ali moramo pogledati koje su nam, koje nam se mogućnosti pružaju na lokalnom nivou, jer novac treba ostati u lokalnoj zajednici. I na ovaj način se uključuje srednja klasa, radnička klasa i to je nešto čime se svi mogu ponositi. Svaka kultura ima nešto i mi političari moramo to prepoznati i potaknuti rast i razvoj. E, što možemo učiniti? Budimo manje birokratski u razradi pravila. Razmislimo koja nam je ciljana skupina, kome su namijenjena ta pravila. Kada kažemo ruralni razvoj, politika ruralnog razvoja, onda imamo cijele te formulare, ljudi ih moraju popunjavati ako hoće dobiti novce za svoje projekte. Ja ne znam kakva je situacija u vašoj zemlji, ali u Danskoj ljudi koji žive na selu nemaju istu razinu obrazovanja kao i ljudi koji žive u gradovima. Mnogo stvari se radi e, dobrovoljno i ako im date formular e, od nekoliko stranica, oni naprosto gube svaku volju za inicijativom. E, tako da moramo prilagoditi zakonodavstvo ciljanoj skupini. I kao što sam rekla već prije, mi smo e, skupina zemalja članica koje su sve međusobno različite i hvala Bogu na tome, ali moramo shvatiti da je zbog toga teško smisliti pravila koja se mogu primjenjivati svuda, koja su univerzalna. Dakle, svaki puta kada e, gledamo na neku stvar samo kroz prizmu BDP-a, suočit ćemo se sa problemom ako mislimo da ćemo to riješiti na taj način. Kada pogledam e, ta golema područja e, gusto naseljena e, i pitam ljude što žele oni kažu ne mi ne trebamo novce mi smo ponosni mi hoćemo sami riješiti svoje probleme ali nemojte nam stvarati zapreke ako već morate se uplitati u to što mi radimo nemojte nam stvarati zapreke i to se mi kao političari uvijek moramo Moramo se toga sjetiti. Naravno, e, trebamo imati odgovarajuće postupke primjene i provedbe svega toga, ali nemojmo to napraviti tako birokratski da lokalne, lokalna zajednica ne uspije to provesti. Hvala. I sada ću vam samo reći da imamo sedam e, govornika, tri iz nacionalnih parlamenta i tri iz Europskog parlamenta, tako da se sada obraćam Nikosu Hrihsohelosu koji se već prije javio za riječ, dakle Nikos eh, prvi si na redu. Um, Hvala lijepo, ja ću govoriti grčki. Ta suradnja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, odnosno između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta od velikog je značaja jer to je mogućnost prilika za razmjenu mišljenja, ali mislim da se tu može i, i više od toga surađivati. Ima mnogo političara koji e, politika koje nam e, propisuju vlade, nacionalne vlade, ali i evropski građani to smatraju evropskom politikom mi kao Europski parlament pokušali smo e, započeti jedan dijalog o sljedećem planskom razdoblju i to između vlada, e, građana, odnosno društva i europskih institucija. Vlade vrlo često e, vrlo jako reagiraju na te pokušaje komunikacije na te tri razine. Dakle, proizlaze, neke obaveze proizlaze iz ugovora i, i sporazuma, to je međutim jedan formalni dio, ali mi želimo i suradnju između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, jer u svakoj zemlji e, postoje partnerske, partnerski odnosi između e, regija, države i građana i to mora postojati kako bi sve zemlje imale kvalitetne programe i e, ispunile sporazume o partnerstvu koje su potpisale, ali malo je onih koji znaju koliko je zapravo teško e, provesti u e, provesti e, taj participativni model. Druga stvar su e, ti ekonomski, ekonomski preduvjeti. Dakle, važno je reći da postoje preduvjeti. E, preduvjet je da vlada ispuni izvjesne makroekonomske preduvjete kako bi i od toga ovisi zapravo kohezijski program. Do sada nije bilo reakcija od strane nacionalnih parlamenta i vlada što se tiče te makroekonomske uvjetovanosti. Dakle, u buduće će makroekonomski uvjeti doći do biti primjenjivani. Europski parlament je o tom načelu, o tome zapravo nikada nije glasao e, kao plenum. Ja sam zapravo mislio da će nacionalni parlamenti i vlade e, se e, izraziti o toj temi. Svi su koji su do sada danas govorili, govorili su o makroekonomskoj uvjetovanosti i svi su rekli da za, za zemlje članice to može imati pogubne efekte, ali nitko nije regirao. Mislim da o tome treba razmisliti i da to treba analizirati. Kao treće pitanje proračuna. E, naš odbor i drugi odbori i plenum su E, diskutirali o europskom proračunu, ali ne o pojedinim e, nacionalnim proračunima, dakle o tih 28 proračuna. Važno je međutim da se i e, time pozabavimo. Dakle, naravno ne možemo razgovarati o 28 različitih proračuna, ali moramo e, e, ustanoviti koje su nam potrebe što se tiče istraživanja, znanosti, socijalne kohezije, stvaranja novih radnih mjesta, pitanja zaštite e, pojedinih socijalnih skupina Dakle, moramo ukupno pogledati na koji način možemo postići europske ciljeve, a u tu svrhu mislim da nam je potreban intenzivni dijalog. I na, na kraju jedna jako važna tema, mislim da malo onih koji znaju da je Europski parlament vrlo često kritizirao ponašanje trojke i metode koje trojka primjenjuje Trojka je mm, jedna ah, ad hoc jedan ad hoc entitet koji eh, koji donosi važne odluke, ali važne odluke Europskog parlamenta su donesene rezolucije su usvojene, a to je dovelo do toga da sada i trojka mora polagati račune, ali mislim da je važno da svi nacionalni parlamenti ako e, se pomoću jedne politike ne postižu makroekonomski ciljevi, da se ta politika mora korigirati i da mora postojati dijalog ne samo e, između pojedinih vlada nego i sa građanima, dakle sa civilnim društvom. Dakle, obrazovanje, zdravstvo ne smije e, patiti, mora, se, e, mora doći do jednog socijalnog dijaloga i ja ne znam koliko je nacionalnih parlamenta uopće svjesno toga, toga da tu postoje odluke, da su donesene odluke i ne znam u kojoj mjeri postoji suradnja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta o toj vrlo važnoj stvari, tom vrlo važnom pitanju. E, mi smo na odborima počeli razgovarati o toj temi e, i počeli smo razgovarati o vrednovanju politike trojke to će u travnju eh, biti eh, eh, objavljeno, odnosno predsjednici odbora će prezentirati rezultate tih naših rasprava. Hvala lijepa. Sada dajem riječ e, gospodinu Arakovu Hernandesu iz Španjolskog e, parlamenta. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ovaj sastanak e, zapravo vidim kao dva sastanka, a veza između njih je ultraperiferalna koherencija, socijalno gospodarstvo, moram reći da povjerenika to dosta možda brine, ali htio bih čuti što on ima reći o tome. Drago mi je da je Europska unija usvojila proračun. Nadamo se da će uz to biti i plan rada koji će biti konzistentan na europski način koliko socijalna kohezija je zastupljena u tom proračunu evo na odboru je da odgovori na to dva komentara a što je sa europskim fondom za regionalni razvoj kao jednom instrumentu kohezione politike čuo sam dosta tim fondovima mi iz Partido Popular koji smo dio e, pučana, e, vjerujemo u korisnost e, tih fondova i mislimo da je glavni problem socijalni problem. Tehnologija, tehnički problemi nisu tako važni i socijalni problemi su mjesto gdje se Europa treba više angažirati. To je rješenje. Moramo svi biti svjesni toga. Mi e, u klubu zastupnika Demokršćana u Španjolskom parlamentu smo svakako toga svjesni. Moram reći da je BDP uvijek bio važan e, indikator u prethodnoj ciklusu. Dobro, svi znamo što BDP pokazuje, ali BDP nema socijalne dimenzije. Europa bi trebala nastojati krenuti naprijed i tu uvrstiti druge indikatore, a ne samo BDP, zato što BDP ne odražava e, mnogo socijalnih elemenata, a važno bi ih bilo mjeriti. Mi e, smatramo da bi se to trebalo e, na neki način riješiti. Sada dajem riječi Viktoru Boštinaru iz e, Rumunjske, zastupniku u Europskom parlamentu. Hvala, dragi kolege, dragi prijatelji, e, zastupnici u nacionalnim parlamentima. Ova diskusija dolazi u pravom času, ali nemojte zaboraviti kao prvo. I ja shvaćam e, vašu zabrinutost zbog makroekonomskih uvjeta ovdje moramo govoriti o činjenici da Europski parlament je sistematski, ako ne i stalno bio e, tome suprotstavljen, ali ni jedna vlada, uključujući ni vaše vlade, nikad nije e, rekla ne ili razgovaramo o tome pomoći. E, vaša je dužnost po Ustavu da objasnite zašto se to radi. Druga stvar, govorit ću o kohezionom fondu od 66 milijardi, od toga 10 milijardi je namijenjeno e, instrumentu povezivanja Europe, Connecting Europe. To je ogroman iznos novca, ali novac se može potrošiti na pravi način samo ako postoji pravni i institucionalni okvir i ako on bude tu 1. siječnja. I imamo ogromne prednosti za zajednice, za e, gradove, za građane Europe u svakoj zemlji članici. Radi se o e, grijanju u okruzima, to je problem e, ne samo u Srednjoj Europi, nego i drugdje. Riješili smo problem uštede energije za obnovu e, zgrada javnih i privatnih i to je velik problem i u, oba e, fonda se na isti način postupa s tim problemom, znači u RDF-u i u e, kohezijskom fondu. Također imamo i problem distribucije toplinske energije i hlađenja to je treća generacija koja, odnosno trogeneracija gdje se proizvodi električna energija, grijanje i hlađenje. Ali također imamo veliki interes u obnovljivim izvorima energije, no da bi se to postiglo, mi svi, vi i mi, mi evropljani, trebamo prihvatiti ovaj pristup uh, da se financiraju stvari iz više fondova, i iz eh, RDF-a, i iz eh, kohezijskog fonda, znači kada govorimo o eh, prijenosu energije, grijanju, hlađenju, proizvodnje električne energije, ulaganjima u obnovljive izvore energije, ali kako bismo to proveli u praksi, dakle taj pristup uzimanja sredstava iz više fondova, moramo imati odgovarajuće institucije. Moramo imati E, odgovarajuća tijela koja će svime time upravljati. I taj pristup e, korištenja sredstava iz više fondova je povezan sa tim integriranim e, procesom, odnosno pristupom gdje se obuhvaćaju obje dimenzije. I još nešto što je važno. Na početku sam rekao 10 milijardi eura iz kohezijskog fonda koji će biti eh, ići na eh, instrument eh, Connecting Europe, povezivanje Europe. Znači, trebamo to držati u sredstvima koja su određena za svaku zemlju članicu. Znači, imamo različite pravne akte koji to određuju. I ta će sredstva 30 i, do 31. prosinca biti u okviru nacionalnih sredstava, sredstava odobrenih za zemlje članice do znači 31. prosinca 2016. To zvuči dobro. Ali ako želimo zaista potrošiti ta sredstva, moramo pripremiti projekte koji se uklapaju u standarde e, mehanizma, odnosno instrumenta Connecting Europe e, znači e, željeznički promet, e, širokopojasni internet, prijenos energije i tako dalje. Ako zemlje članice ne budu bilo u stanju iskoristiti 15% sredstava iz kohezijskog fonda u svojim, unutar svojim zemalja članica od 1. siječnja 2017. 15% vaših sredstava iz kohezijskog fonda će se automatski prebaciti u Brisel. Moramo to jasno dati do znanja. Dakle, ponekad postoje ta mogućnost i mi smo veliki naglasak stavili na administrativne institucionalne kapacitete. Zemlje članice moraju same stvoriti te kapacitete za E, osmišljavanje i provedbu tih projekata. To je bio naš doprinos. Dakle, Europski parlament je e, tu mogao reći što misli o tome, glasovati o tome, znači imamo sada uredbe, ali sada je na nacionalnim parlamentima da procijene spremnost zemalja članica i vlada zemalja članica da se to provede. Znači vaši nacionalni parlamenti to je vaša ustavna e, obveza da se pobrinete da tijela vlasti u vašim zemljama na pravi način to sve provedu i na vrijeme. A ako dobijete od njih e, neko drugo objašnjenje, e, neće do, nećete postići rezultate i to je velika, velika odgovornost. borili smo se sa vijećem, znači tamo su vaše vlade, jer vijeće je se praktički obsesivno fokusiralo na međuvladinu dimenziju, znači pokušavali su riješiti te probleme e, na nivou vlada. Mi i u komisiji smo uspjeli postići da i mi damo svoj doprinos Dakle, da imamo tu jednu komunitarnu metodu i da imamo jasnu politiku kohezije, ali sada je vrijeme da se to provede. I ja sam uvjeren da naše regije i naše zajednice u ovom e, momentu kada su ulaganja jako niska, da trebaju iskoristiti e, kohezijske fondove, ali to će moći učiniti samo ako svi uvjeti 1. siječnja 2014. budu na mjestu ili do kraja 2014. Ako tomu ne bude tako, onda ćemo se žaliti, evo i Rumunska će se žaliti, reći ćete komplicirano, to je teško, treba na više vremena, ali ljudi nemaju strpljenja za to, zato što vremena nema. Vremena naprosto nema. Hvala. Hvala Viktore. Sada gospodin Petar Baranović iz Hrvatske. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, poštovane dame i gospodo. Dopustite da se prvi put obratim ovom visokom domu europske politike ove moje domovine i da <clears throat> iz perspektive iskustva moje domovine koja je najmlađa članica Europske unije prokomentiram neke stvari koje su se danas u više navrata ponavljale tijekom rasprave. Apostrofirano je da postoje jasna namjera Europske komisije da inzistira na disciplini trošenja sredstava koja se povlače iz fondova. To je po našem iskustvu u Hrvatskoj, a i po mom osobnom jedna od najvažnijih vrijednosti o kojima smo danas razgovarali, jer mojoj domovini se u više navrata obilo o glavu, imali smo velike štete zbog jedne pojave u prijašnjim godinama da investiramo bez strategije, bez jasno preciziranog strateškog okvira ne samo ove zemlje koje imaju veće probleme unutar europske obitelji nego i one najrazvijenije u budućnosti neće sebi moći dozvoliti takav luksuz drugo o čemu smo govorili i što i mi u hrvatskoj sagledavamo kao jedan od prioriteta razvojnih jest pitanje energetike energetskog sektora i kao što i čitava europska unija ima taj problem nedostatka energije imperativ podizanja razine energetske učinkovitosti izgradnje energetske infrastrukture naše su nacionalne ambicije potpuno usklađene s tim imperativom i očekujemo da ćemo kroz ove fondove imati apsolutni suport našim ambicijama. Postavljalo se također i pitanje davanja većeg značaja nacionalnih parlamenata u kontroli ovih procesa, u kontroli provođenja kohezijske politike i neko moje osobno iskustvo, a vjerujem i vaše, e, dovodi do jednog zaključka. Sve izvršne vlasti zemalja članica Europske unije, sve nacionalne vlade, imaju vrlo jasan okvir koji definira način njihovog rada, a to su e, odredbe pravne stečevine Europske unije. Bilo bi jako dobro da Europska komisija vrlo jasno kroz donošenje jednog tematskog dokumenta da obvezu i pravni okvir svim nacionalnim vladama da u provođenje ovih elemenata europske politike značajno uključi svoje nacionalne parlamente. U, protivnom dozvolite mi da izrazim e, skeptičnost prema tome da ćemo mi parlamentarci moći uvjeriti naše vlade da postupe drukčije. Jednako tako postavilo se jedno specifično pitanje jednog vrlo bitnog energetskog projekta a to je terminal na otoku Krku na istočnoj strani Jadranskog mora koji Hrvatska planira graditi da bi prihvatala veće količine ukapljenog plina sa brodova u međunarodnom tranzitu plina. Dopuste da procijenim da se radi o projektu koji nije od interesa samo za Republiku Hrvatsku niti za regije u tom području. Radi se o jednom od projekata koji bi u budućnosti Europske unije u svjetlu ambicija da Europska unija bude energetski stabilnija mogao imati strateški značaj. Iskustvo iz nekakvih e, partnerskih dogovora kad su u pitanju interesi nije sjajno. Budimo iskreni jer iskrenost je temelj odgovorne i pametne politike. Najbolji primjer je gospodarski pojas Republike Hrvatske koji 12 godina čeka da dobije blagoslov susjednih zemalja a kao konsekvenca toga je potpuno osiromašenje jadranskog mora i dovođenje u pitanje egzistencije i talijanskih i slovenskih i hrvatskih ribara strateške investicije imaju svoj imperativ vremena i bilo bi dobro da kad se vrijeme koje bi bilo eventualno propisano u razumnom roku iskoristi da u tom dijelu komisija preuzme inicijativu na dobrobit i one zemlje koja pokušava povući sredstva, realizirati projekte ali isto tako i na opću dobrobit zemalja članica Europske unije. Hvala na pažnju. gospodin Berlina koji je bio izvjestitelj da kažem nešto. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Hvala i na tome što ste spomenuli Europski savez za teritorijalnu suradnju. E, ja kolegama mogu samo preporučiti da se povežu sa tim udruženjem. Međutim, ja želim govoriti o jednoj drugoj temi i to mislim da je danas dobra prilika za razmjenu mišljenja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, to ne bismo trebali činiti samo sporadično ili jednom godišnje, nego češće i u e, širem sastavu. Zašto Lisabonski ugovor nam je dao veću odgovornost za europsku politiku i njezine instrumente? Trenutno međutim još uvijek tako da Europski parlament pregovara sa vijećem, dakle sa vladama iz vašim, vaših riječi sam čuo da je vaš sugovornik uvijek e, su vlade, vijeće. Ja međutim vjerujem da to tako ne može ostati trajno e, ako želimo smanjiti demokratske deficite u Europskoj uniji. E, mi možemo e, ukinuti taj demokratski deficit. Iz mnogih današnjih rasprava čuje se da je kriza da kriza nije e, prevaziđena i da su potrebni zajednički napori kako bi naši građani ponovo živjeli u blagostanju odnosno kako bismo ih doveli na put prema blagostanju no ponovnom životu u blagostanju E, i mi trebamo djelovati adekvatno tome. O važnosti strukturnih i kohezijskih fondova smo e, dovoljno rekli. To su naravno neophodni instrumenti, osobito za gospodarski slabije regije, kako bismo im pomogli. Međutim, evo, pred nama je kraj godine 2013. i time završetak e, tog razdoblja 2007. do 2013. Zapravo bi za e, niti šest tjedana e, novi instrumenti e, već trebali biti gotovi, dorađeni, definirani. Upute od komisije očekivali smo još u proljeće 2011. dobili smo ih tek u listopadu 2011. Onda je parlament reagirao relativno brzo, u lipnju, srpnju 2012. imali smo zaključke parlamenta kako o višegodišnjem financijskom okviru, tako i o e, kohezijskoj politici. Međutim, onda smo godinu i pol dana pregovarali sa vijećem i doslovno u posljednjoj minuti je postignut sporazum. Pritom je bilo rasprava e, koje pri čemu se, su se vodile rasprave u beskraju o pojedinim riječima Dakle, to su bile zapravo potpuno e, nemoguće rasprave. I sve to, iako znamo da su nam ti instrumenti neophodni kako bismo izašli iz krize. Komisija je sada već počela e, pregovarati o tim e, ugovorima o partnerstvu i kako je predstavnik komisije rekao, sad se radi o tome da se još definiraju ex ante uvjeti, da ih se razjasni. To je jedna stvar. Dakle, težište je tu na tematskoj koncentraciji, odnosno na definiciji e, strategije. E, međutim, tematska koncentracija je dobra, ali ono što nam je potrebno, to mi sami najbolje znamo međutim potrebna nam je jedna sadržajna fleksibilnost jer naše regije se međusobno razlikuje. Dakle, sada kada bi već zapravo morali početi sa radom, mi ponovo počinjemo sa raspravama. I pitanje je zapravo da li mi to imamo, da li mi imamo to vrijeme, vrijeme za tu raspravu i da li možemo biti zadovoljni sa time. Mislim da da, a to su i e, drugi kolege iz Europskog parlamenta e, rekli, e, mislim da bi trebalo da vi zapravo tražite od svojih vlada da inzistiraju na tome da se u buduće poboljša suradnja i da se brže dolazi do rezultata. Kako bismo jer, jer inače će razmaci između E, udaljenosti između potencijala i e, onoga što realiziramo biti sve veći i veći. E, naravno, cilj nam je reguliranje i stabilizacija financijskog tržišta i financijskih institucija. Sada ćemo zato upotrebljavati novac koji dakle neće biti investiran u naše gospodarstva Europska središnja banka je dala jamstva i stavila na raspolaganje druge financijske instrumente kako bi e, se realizirali neki projekti. Ti instrumenti su u najvećem broju slučaja međutim ostali neupotrebljeni. I tako sami sebi podmećemo nogu, odnosno sami sebi stojimo na putu i ne koristimo mogućnosti i potencijale. A istovremeno čitam o tome da te unutarnje slabosti i organizacijske slabosti se izvana i kako dobro vide i da sada strani e, novac želi ući u Europsku uniju. Dakle, u Velikoj Britaniji Kinezi nude e, da grade atomske elektrane, u Njemačkoj e, Kinezi žele graditi mreže za E, za mobilnu telefoniju u e, južnoevropskim i istočnim zemljama e, Kinezi također su spremni staviti na raspolaganje milijarde, ako pritom naravno se upotrebi njihova tehnologija. Govori se o transeuropskim mrežama, o interoperabilnosti, o ujednačenim tehničkim standardima. Kina međutim nudi ako kupite naše brze e, vlakove, sagradit ćemo vam željezničke mreže od Bugarske i Rumunjske na e, zapad sjeveri u svim smjerovima. Dakle, problemi neće biti sve manji i manji. Mislim da e, do rješenja možemo doći samo ako se jače nego do sada umrežimo i ako budemo skupa djelovali E, i e, zato mislim da ovakva vrsta e, razmjene mišljenja kao danas bi u buduće trebala se još pojačati. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo predsjedavatelj. Kada se pripremamo za sastanak ove vrste, čovjek mora razmisliti što će reći. Ali ja moram reći da nakon ove rasprave, odnosno nakon inače rasprave, obično na kraju imate različite, drugačije ideje od onoga od kojih ste krenule. Mađarska je upravo primila pozitivno mišljenje o svojem dokumentu o partnerstvu od Europske unije. Međutim, u međuvremenu vodi se jedna rasprava upravo o tom partnerskom sporazumu. Danska je kolegica jako e, zanimljive stvari neke spomenula jer u, u ožujku 2013. Mađarski je parlament usvojio e, strategiju za održivi razvoj Mađarske. I istovremeno je imenovao i ombudsmana za sljedeću generaciju. Mislim da bi trebao postojati nekakav ombudsman ili nekakav posrednik za zakonodavstvo koji bi, koji bi čak imao pravo e, uložiti veto ako za, to se pokaže potreba kako bi osigurao da se uzimaju u obzir interesi budućih generacija. E, primjerice imali smo dobar, dobar primjer iz Njemačke, imamo takav i u Mađarskoj, zapravo imamo ih nekoliko u Mađarskoj. Imamo nekoliko energetskih e, e, mreža koje uključuju Srbiju i Rumunjsku. Mm, te su mreže međusobno povezane. I mora ih, mora ih se dobro regulirati. I sada mi naravno imamo propise koji to čine ali trebamo biti sigurni da se resursi na pravilan način troše i moramo pomoći da e, dođemo do e, strategije, o energiji. E, Mađarski parlament također usvojio i strategiju o ruralnom razvoju, pogotovo što se tiče obradive zemlje, pa onda imamo i strategiju klimi. Dakle, to je sve namijenjeno da bi se otvorio put prema budućnosti, kako bismo u budućnosti imali čvršći, čvršće otpornije male i srednje poduzetnike u Mađarskoj i koje bi onda na taj način mogli otvarati radna mjesta. E sada, 2014. počinje jedna nova faza. De, imat ćemo decentralizirana tijela i u Mađarskoj više nećemo imati provincije ili regije kako su prije bile, pa gradove, pa e, urbana središta koje će morati sada sastavljati vlastite programe i integrirati ih sve u širu sliku, cjelinu. Nedavno je bila u Budimpešti održana jedna konferencija I tu su sudjelovali rumunjski, srpski i mađarski i njemački zastupnici u parlamentu. E, to je bilo u okviru fondacije Konrad Adenauer Stiftung. I pričali smo upravo o takvim stvarima. Nadalje, možda bismo mogli uzeti i primjer recimo gusjenice. Ako E, ne pazite, iz gusjenice nikada neće nastati taj leptir. Dakle, hoćemo li za 15 ili 50 godina imati e, leptira koji će nastati iz recimo ove kukuljice, kukuljice tehnologije koju imamo, imamo ili ne? Treba nam sigurno veća, snažnija Europa. Što znači Europa bolje konkurentnosti, tako da možemo konkurirati Indiji, Kini i SAD-u? Ne zaboravimo riječi gospodina Barosa. On je rekao da danas e, gospodarska konkurentnost u Europi je nešto što je u opasnosti zato što e, javne službe jako puno stoje i upravo zbog toga trpi naša konkurentnost. Dakle, moramo ponovno razmotriti o stvarima kao što su energetika, povezanost mreža, kao i regulativa. Moramo također ponovno naći e, način uspostavljanja korporativnih partnerstava jer u, Europi ako e, hoćete postoji čak i izvjesna tenzija kada se radi o pitanjima konkurentnosti, e, kad se čini kao da se međusobno ne razumijemo ali kao što, je, e, kao što je rekao naš njemački kolega, naš zajednički cilj treba biti da iznađemo pravi put prema naprijed i da koristimo te resurse na, način, na takav način da nam osiguraju učinkovitu suradnju. Naravno sve sa svrhom poboljšanja konkurentnosti. Sve to treba imati e, na umu, pogotovo u kontekstu ove krize. Dakle, to je ono na što trebamo misliti. E, sa strane Europskog parlamenta imamo e, govornike iz Španjolske. Nadam se da će nam prevoditelji ostati s nama još neko vrijeme jer bismo htjeli čuti reakciju naših kolega. Dakle, Marija, molim samo kratko. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Nastoje ću biti što kraće. Samo bih htjela odgovoriti na neke od primjedaba koje smo danas čuli. Zapravo mi dijelimo iste zabrinutosti, ali smo svi odgovorni za različite područje implementacije. Primjerice, ja sam, ja radim na europskoj razini, a nacionalni parlament je na nacionalnim. E, htjela bih e, dakle se nadovezati na Joakima Celera koji je govorio na govorio o odgovornosti na europskoj razini, odnosno na razini države do države za u smislu sredstava, potpore i tako dalje. Mislim da su ovakvi sastanci dosta, sastanci dosta korisni zato što nam omogućuju da koordiniramo e, svoj rad i da vidimo od e, čime ljudi nisu zadovoljni. Primjerice čuli smo španjolskog kolega, kolegu kojega brine socijalna kohezija. E, rekao je da bi nas trebalo podsjetiti da se kod kohezije zapravo radi u ulaganju u ljude, da bismo mogli otvarati radna mjesta kako bismo mogli imati rast. Ovaj odbor za, e, odbor za regionalni razvoj je e, tražio 25% iz ovoga fonda. Ja sam tu bila izvjestiteljica. U raspravi na ovome e, odboru e, taj postotak od 25 je sveden na 23. Sam odbor ga je sveo na 23. Dakle, mislim da svatko tu ima svoj dio odgovornosti. Sada što se tiče e, glavnog tajnika, htjela bih sljedeće reći. Posljednjih mjeseci imali smo različite rasprave i stalno se čuje u Španjolskoj i stalno se čuje jedna te ista stvar. Imamo manjak informacija. E, I namjerava li opća uprava regio e, zaposliti još ljudi koji se bave e, tim uredima za fondove, jer imamo puno premalo informacija. Čujem da je opća uprava preopterećena zbog promjenja u legislativi, međutim, moje pitanje danas je kako ćemo imati takvo, e, takvu suradnju na, viših razin, na više razina. Bilo bi nam jako korisno ako bismo dobivali e, vrste informacija, primjerice kad trebamo e, podnijeti operativne planove i tako dalje. I da, imam jedan komentar za dansku kolegicu jer mislim da sam je dužna komentar. Mislim da je vaše izlaganje bilo u dobroj namjeri I svi bismo voljeli da imamo takvu situaciju, da imamo zajednice u kojima se svi lijepo slažu i rješavaju svoje probleme i u kojima svi građani surađuju. Međutim, svi, svi smo pod utjecajem globalizacije i Nemojte zaboraviti da nikada nije sve idealno. Dakle, financijska kriza se pretvorila u e, opću ekonomsku krizu koja ima utjecaja diljem e, svijeta. Imamo taj domino efekt koji jednom kad krene nismo ga mogli zaustaviti. Hvala lijepo. Sada prvo bih e, zamolila komisiju da odgovori, a onda možete još komentirati, ali komisija prvo, molim vas. Hvala lijepa gospođo Hibner i hvala svima na komentarima i intervencijama. Jako puno smo tema ovdje otvorili i sada je teško odgovoriti. Međutim, nastojat ću biti vrlo konkretan i vrlo otvoren, čak možda i malo grub. Reći ću vam naprosto kako stvari stoje. Strukturni investicijski fondovi za sljedeći period bit će jako, jako važan izvor u većini država za javna ulaganja i na nekim mjestima, u nekim regijama to će biti čak i jedini izvor. Međutim, kada ulažete, kad imate investiciju, morate kao prvo napraviti analizu potreba, morate definirati rezultate koje želite postići tim ulaganjem i tek tada možete definirati konkretne kriterije kako ćete i gdje ulagati. Dakle, u koje, koje ćete projekte na kraju podržati da biste dobili svoje rezultate. I to je ono što do sada nemamo dovoljno. I upravo zato imamo uredbe koje su puno jasnije u tome smislu i puno konkretnije. zahvali smo parlamentu i vijeću što su se s time složili. Međutim, to je samo pola posla. E, stvar je obavljena na razini Europske unije, međutim sada kao što svi znamo, u uredbe e, stavljaju ogromnu odgovornost na nacionalne razine, regionalne i lokalne, zato što se radi o podjeli odgovornosti i upravljanja i mislim da tu sada na red dolazi odgovornost država članica. Imamo iste prilike za e, države članice, odnosno prije godinu i pol. Moram vas samo obavijestiti da će nas prevoditelji uskoro napustiti. U 40, tako su obvezani. Dakle, molim vas svi koji govorite engleski, možete slušati engleski, ali... Evo, samo još da kažem da smo puno posla već napravili zato što smo pretpostavili da će nova uredba jako opteretiti nacionalne i regionalne razine da e, sastave prave dokumente i programe. To nije bilo samo zato što komisija tako želi, nego je to potrebno. Ako, ako, imate, ako želite ulagati, vi morate imati sve te stvari spremne. I moram reći da danas E, imamo, smo, do danas smo mogli iskomentirati situaciju samo za 14 država članica i nadam se da ćemo za drugu polovicu država članica uspjeti postići zrele ugovore o partnerstvu čim imamo dokumente i programe. Ne znam što će se dogoditi sa drugom polovicom jer su u različitim stupnjevima pregovora. Neću sada se nekoga spominjati, mislim da je legitimno pravo nacionalnih prava da se naprosto obrate svojim vladama i kažu kako stojite u odnosu sa tim pregovorima, zato što prilika vam je tu. E, neslužbeni dijalog se uskoro zatvoren i prije Božića moramo imati rezultat. Što znači da